Okay, dear colleagues. Poštovani kolege, lijep pozdrav, započnimo sa današnjim sastankom usvajanjem dnevnog reda. Usvojen je i odobravanjem zapisnika sa prošle sjednice. dvadeset svibnja i 15.6. srpnja. Dakle, usvajamo zapisnik burhard Zahvaljujem predsjedniče. Jedno napos, opasku samo, odnosno ispravak. A tiče se na zapisnik sjednice 26. svibnja, peta točka glasanja o strukturnim mjerama o pojačavanju e, reforme za bankovnu strukturu. Imali smo 29 osoba za, 30 protiv, zastupnica Pjeti Kajnen je tajništvu izjavila da njezin glasački aparat nije radio i da je ona glasala da, što bi zapravo bilo 30-30. Ne bi promijenilo ishod glasanja, ali trebalo bi to ispravno zabilježiti i mislim da je to razuman zahtjev. Isto pravila se primjenjuje i na plenarnoj, pa sam samo na to želio ukazati. Dobro. E, dobio sam ja već pismo zastupnica Pjeti Kajnen i njega primamo na znanje i možemo to spomenuti u zapisniku, no naravno e, rezultat glasanja se ne može promijeniti naknadno. Na koliko znam, dakle, ovo glas, ovaj glas gospođe Pjeti Kajnen je bio zabilježen, tako da se vjerojatno radilo o tehničkoj grešci i glasanje je bilo elektronski provedeno i mislim da zapravo sada ne možemo se baviti tim pojedinačnim glasanjem, pa ću primiti na znanje ovo, uključiti to u zapisnik. No, bio bih oprezan potencijalnom mijenjanju rezultata glasanja koje samo po sebi niti ne mijenja suštinu. Dakle, tehnička i pravna stvar, to ne mogu sada odgovoriti, moram se o tome konzultirati. E, možemo i trenutno dakle, ne odobriti zapisnik dok ne riješimo problem nakon što provedemo nužne konzultacije sa službama parlamenta o običajnom postupku u ovakvim okolnostima. Eliza? Da, to sam želio spomenuti. Bila sam prisutna na glasanju i ne sjećam se nijakih prethodnih e, napomena, najava, tako da, ako kažemo da stroj nije radio, mogu podržati ovo što ste rekli, da ste pročitali pismo, no ne možete izmijeniti ono što je javno proglašeno na tom sastanku, inače ćemo početi zapravo mijenjati kriterije između pojedinih sastanaka. Dobro, provjerit ćemo to kako treba i pozabaviti se time kasnije, tako da trenutno nećemo usvojiti, odnosno odobriti zapisnik tog sastanka. I prije nego što pređemo na točke 3, 4, 5 dnevnog reda, moram kolegama mm, nešto reći. Dakle, dobili smo zahtjev na sastanku koordinatora i odluku da se donekle izmijeni naš postupak što se tiče vremena za govorenje. Dakle, preći ćemo na automatski sistem e, gašenja mikrofona nakon što istekne vrijeme koje je na raspolaganju za obraćanje. Vidjet ćemo kako to funkcionira. Za sada ćemo tako početi, pa sam želio upozoriti kolege i kolegice na to. Dakle, mikrofon će biti ugašen nakon e, primjerice pet minuta dodijeljenih zagovornika. Koordinatori su također zamolili da se sastanci e, započinju sa maksimalnim kašnjenjem od pet minuta, pa bih zamolio koordinatore da na odgovarajući način provedu te odluke, da zamole kolege da dolaze na vrijeme inače ću morati počinjati sastanak bez svih kolega, što baš nije lijepo. Dobro, možemo dakle prijeći na točke 3, 4, 5, što zapravo objedinjavamo u jednu točku, to su saslušanja sa tri predsjednika triju nadzornih tijela. Kao što znate, saslušanje je u skladu sa člankom 50 uredbe ESA no za nas ne samo da je to pravna obveza, već i zadovoljstvo i mislim da e, sa svim tijelima imamo odličnu suradnju. Naravno, možemo se kad kada složiti, ne složiti oko nekih postupovnih pitanja koje možda želimo poboljšati na načelno govoreći osobno. E, želim reći da sam doista zadovoljan e, s našom suradnjom sa tri predsjedatelja europskih nadzornih tijela, tako da vam želim toplu dobrodošlicu. Naravno očekujem i raspravu i izlaganja eh, da se usredotoče na eh, prošlu godinu kao i na buduće izazove. Dakle, sada se nalazimo u ključnom trenutku gdje jedinstveni pravilnik i mandat za njega postoji, i nadzorna konvergencija se važnijom postaje, tako da očekujem da je to bude jedna od točaka e, koju će e, naši gosti spomenuti. E, kao što znate, započet ćemo sa gospodinom Mažarom kao predsjednikom zajedničkog odbora koji će dobiti 10 minuta nakon čega će imati riječ Andreja Andrija i Gabriel Bernardino sa svaki po pet minuta, nakon čega ćemo imati e, po pet minuta koje ćemo striktno provoditi. Stern, izvoli, imaš riječ. Zahvaljujem Roberto na ovom lijepom uvodu i pozitivnim opaskama o suradnji između odbora Ekon i europskih nadzornih tijela. To je obostrano i zahvaljujem na tome. Čuo sam da ćete biti striktni što se tiče vremena za govorenje, dakle počnimo odmah sa e, suštinom, iako ću možda preći 10 minuta, ali pokušat ću se disciplinirati. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, 2015. ESMA je započela predvoditi rad zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela i u svom svojstvu kao predsjednik zajedničkog odbora istaknuo bih naše glavne aktivnosti tijekom proteklih 12 mjeseci. Zajednički odbor e, bio je forum za e, kroz-sektorsku suradnju i razmjenu informacija između nadzornih tijela. U toj ulozi naglasio bih da je glavno središte naše suradnje bilo zaštita potrošača i prosjet procjena međusektorskih rizika u Europskoj uniji. Uz to također smo znatno napredovali u područjima jedinstvenog pravilnika za koje je nužna suradnja e, između sektora bankarstva, osiguranja i tržišnih sektora, uključujući mapiranje kreditnog rejtinga, sekuritizaciju i financijske konglomerate. Prije svega spomenuo bih e, naš rad po pitanju zaštite potrošača. E, naš regulatorni rad usredotočen je zajednički mandat o Pripsu gdje smo objasnili dva dokumenta, planiramo objaviti i treći u studenom. Dajemo sve od sebe kako bismo se pobrinuli da ključni informacijski dokumenti daju malim ulagačima, malim potrošačima mogućnost da shvate i usporede proizvode koje kupuju. Nadalje konzultirali smo i napredovali u radu na našim e, smjernicama za cross-selling prakse. Nadalje istražujemo i razvoj u području automatiziranih financijskih savjeta malim potrošačima. I organizirali smo treće izdanje zajedničkog dana zaštite potrošača svih nadzornih tijela u Frankfurtu koji je bio mogućnost da saslušamo predstavnike potrošača. Nadalje, što se tiče zajedničkih i međusektorskih procjena rizika, zajednički odbor je e, izradio dva izvješća koja se bave identifikacijom ključnih rizika i ranjivih točaka u financijskom sistemu Europske unije. Glavni rizici ovim izvješćima uključuju sve dužu slabi ekonomski e, produljenje slabog ekonomskog rasta Europske unije, niske kamatne stope, nestabilnost financijskih tržišta i malu profitabilnost financijskih institucija. Zajednički odbor je također procjenjivao rizike koje se bave vođenjem poslovanja u bankovnom i osigurateljskom sektoru i pokušavaju pronaći koje su odgovarajuće reakcije na to kroz naše politike. Nadalje spomenuo bih regulatorni e, rad našeg odbora, dva ključna regulatorna mandata prema direktivi o financijskim konglomeratima dovršeni su krajem 2014. i očekujemo da ćemo dovršiti zajednički nacrt tehničkih standarda institucijama za vanjsku procjenu kredita kredita pod CRR Solventnosti 2 i to ovaj mjesec. E, I započeli smo sa e, radom također na četvrtoj direktivi protiv pranja novca. Uz to, kao reakcija na političku raspravu o e, pokretanju tržišta e, sekuritizacije, objasnili, objavili smo u svibnju izvješće koje se bavi nedosljednostima i jazovima u regulatornom okviru Europske unije koje je primjenjivo na različite strukturirane financijske instrumente i dali smo niz prijedloga koji unutar projekta CMU može doprinijeti situaciji. Imajući na umu dobar rad Ekona da popravi proračun nadzornih tijela, rekao bih da ove godine radimo sa resursima koji su ispod nužne razine da na odgovarajući način obavimo svoje zadaće. Trenutni nacrt proračuna za 2016. ne poboljšava, a u određenom smislu čak i pogoršava financijsku situaciju nadzornih tijela. Bez ozbiljnog razmatranja proračunskih tijela nadzorna tijela će morati povećati broj dokumenata koji će biti ili doneseni sa kašnjenjem ili čak i u potpunosti ukinuti, dakle neće biti doneseni. Rekao bih još da bih želio nastaviti dobru suradnju između nadzornih tijela i ekona, što će biti od ključne važnosti. Želimo surađivati na najtransparentniji, otvoreni mogući način i poštivati sporazume što se tiče donošenja pravila, kao što je predviđeno u našim e, temeljnim uredbama i povećati neformalne, broj neformalnih razmjena stajališta. E, ukoliko smatrate nužnim, da ćemo vam i pismene i e, usmene opaske o našim odlukama i regulatornim odlukama koje su donesli e, nadzorni odbori. Što se ESME tiče e, i postignuća tijekom protekle godine, e, gledajući napred što je sljedeće ispred nas, mislim da je važno to povezuju, povezati s našim temeljnim ciljevima. To je razlog iz kojeg parlament, vijeće i komisija zapravo su prije svega formirali nadzorna tijela, da se poveća zaštita ulagača i da se pobrima da postoji funkcioniranje, stabilno funkcioniranje financijskih tržišta. Ova dva cilja postigli smo na dva ključna načina. Prije svega sa jedinstvenim pravilnikom o financijskim tržištama, a drugo, tako što smo se pobrinuli da se to dosljedno provodi diljem Europske unije ili kroz nadzorne konvergencije ili kroz izravni nadzor e, agencija za kreditni rating i trgovinskih repozitorija. Što se tiče e, pravilnika, tijekom protekla godine na temelju našeg mandata u primarnom zakonodavstvu izdali smo preko stotinu nacrta tehničkih standarda i tehničkih savjeta. Sve to doprinijelo je promicanje veće transparentnosti u financijskim tržištima i poboljšalo je ponašanje sudionika na tržištu, što je zapravo nešto što je ključno i provlači se kroz naš cjelokupni rad. Tu uključujemo i MIFID 2, MIFIR, MAR, EMIR, CERA i CSDR. Sastavljajući pravila koja se bave financijskim tržištem, ESMA se zapravo bavi e, nesimetrijama u pristupu informacijama kako bi pomogla i malim i profinjenijim većim ulagačima da bolje donose odluke, a da regulatori također bolje nadziru to. Prije izdavanja novih pravila moramo pažljivo provjeriti kakvi su prednosti i nedostaci, jer to će sve imati važan utjecaj na financijska tržišta. Primjerice, u slučaju e, zahtjeva za financijsku transparentnost transparentnost, prije svega smo napravili veliko prikupljanje podataka, njihovu analizu u suradnji sa nacionalnim regulatornim tijelima. I u tom kontekstu zahvalio bih odboru Ekon što je s nama podijelio svoja stajališta o e, standardima za transparentnost trgovina kao i vezano uz druge važne teme, e, vezane uz MIFIR, e, usluge, pristup CCP-u i sl. Pobrinut ću se da konačne odluke nadzornog odbora tijekom ovog mjeseca uzmu u obzir ta vaša stajališta. Konzultacije, komunikacija su od ključne važnosti za donošenje odluka unutar ESME. Naširoko smo se konsultirali sa velikim brojem dionika i kroz različite kanale smo nudili dionicima mogućnosti da doprinesu sa svojim stajalištima. Uz tehničke mjere za provedbu, e, aktivnosti ESMA jedinstvenom pravilniku također su doprinijele širom broju pitanja, primjerice poboljšanju kanala za financiranje e, tržišta kapitala Europske unije. Također smo savjetovali e, europska tijela o crowdfundingu, o rizičnim kapitalima i sekuritizaciji. Ali također smo doprinijeli široj raspravi u CMU i naša reakcija zapravo sadrži konkretne predloge o tome što se može poboljšati vezano uz pristup e, informacijama e, za zajmove, za ulagače, za male i srednje poduzetnike i kako bi se povećala suradnja preko graničnih ulagača. Naša uloga Jedinstven pravilnik nudi polazište na temelju kojeg se može dovoljno rano identificirati gdje su nužni e, zajednički pristupi i dosljedna primjena. Za MIFIR vidjeli smo da postoji potreba za središnji i te sistem koji će prikupljati podatke o financijskim instrumentima sa preko 300 trgovinskih lokacija diljem Europske unije i izračunavati pragove transparentnosti, likvidnosti i sve te informacije objavljivati na jednom mjestu. Taj projekt zapravo nudi jasno europsko korporativno rješenje koje će pružiti podršku jedinstvenom tržištu. Kao što sam rekao, doista integrirano tržište kapitala Europske unije treba i jedinstveni pravilnik i usklađene nadzorne prakse. Zbog toga ESMA radi na nizu alata koji će omogućiti nadzornu konvergenciju. Objasnili smo Objavili smo i radimo na cijelom nizu stručnih revizija koje se bave temama poput e, visokofrekventne trgovine, odobravanja prospektusa i pristupa pravilnim informacijama e, ulagačima. Također radimo na mogućnosti boljeg pristupa nacionalnim praksama. Uz stručne revizije također smo radili na drugim alatima, poput pitanjima i odgovorima i mišljenjima koje prikupljamo za naše alate o, koji se bave konvergencijom. Što se tiče e, financijske stabilnosti, naš nadzor nacionalnim tijelima je doprinio poboljšanju transparentnosti što se tiče njihovog funkcioniranja i pobrinuo se da njihova metodologija poštuje postojeće zahtjeve. Radimo dalje na poboljšanjima, primjerice ove godine ESMA prvu kaznenu, e, novčanu kaznu nametnula jednom državnom nadzornom tijelu, a ove godine sve smo bliži onome što bismo mogli nazvati unijom derivata. Dakle, sve veća razina konsistentnosti vrijednosti diljem Europske unije i što se tiče nadzora i regulative tržišta derivata. Transparentnost je ključna za sigurno tržište derivata i nadziramo trenutno šest trgovinskih repozitorija. ESMA je proslavila svoj peti rođendan 2016. i do tada većina rada u izgradnji jedinstvenog pravilnika koja se temelje na regulatornoj reformi nakon krize e, zapravo se očekuje da će biti završena. U skladu sa našom strateškom orijentacijom ESMA se sve više počne baviti provedbom. Sve više resursa dodjeljivat ćemo supervizornoj konvergenciji i smanjit ćemo ih također za aktivnosti jedinstvenog pravilnika. Za kraj spomenuo bih e, jedinstveno tržište e, kapitala. Glavni pokretači su stabilnost i zaštita potrošača, odnosno ulagača, no regulatorna reforma kao i rad na jedinstvenom pravilniku također nudi mogućnosti za integraciju e, tržišta kapitala Europske unije. Tako da bi dosljedna provedba regulatorne reforme trebala biti važan gradivni blok jedinstvene tržišta kapitala. Hvala vam. Indeed, uh, uh, Hvala ti. Mm, doista je riječ o jednom od glavnih elemenata monetarne, zajedničke monetarne unije, zato podupiremo vaše aktivnosti. I hvala na ono što ste rekli vezano uz eh, izražavanje stajališta parlamenta vezano uz tehničke standarde. Ne znam, bismo i to mogli nazvati objavom, ali ovo je zasigurno pozitivni pristup vezano uz parlamentarno stajalište i sada dajem riječ Andrej Enri, predsjedniku Europske bankovnog nadzornog tijela. Hvala vam. Postignut je velik napredak ka dovršavanju tehničkih detalja bankovne reforme koja, koja je propisana direktivom o CRD-u i oporavku banaka. EBA je izradila 158 tehničkih standarda i smjernica i dobar dio od preostalih 117 proizvoda je dostupan e, za javnu raspravu i bit će dostupan tijekom iduće godine, odnosno na početku 2017. EBA bi se trebala početi baviti primjenom pravila od nadzornih tijela te e, pratiti njihovo odražavanje na financijsko tržišta kada je riječ o uslugama koje Europske banke pružaju potrošačima. Ostala nadzorna pitanja vezano u zaštitu potrošača, integritet i trgovinu na malu, na malo je svega usluge plaćanja po nama napreduju prema programu. Uvjeren sam da smo osmislili dobar jedinstveni priručnik. Bank Međutim, odgovor banaka na nova pravila može se razlikovati od naših očekivanja. One bi se mogle okrenuti izbjegavanju pravila, odnosno bi moglo doći do premještanja poslovnih aktivnosti na neregulirana tržišta. Mi bismo sa svoje strane mogli dati reviziju pravnog okvira, onoga što je izradila komisija, odnosno što je najavila. Prema meni još je još, u prvom u zakonodavstvu prve razine imamo previše zakonodavnih odredbi i trebali bismo delegirati e, čitav niz e, zadaća EBA-u. Tu je izvještavanje nadzornika i bilo bi e, dobro raspolagati već uređenim obrazcima za to pitanje. Kada je riječ o BRD-u jamstvu depozita, tu su standardi za MRL te, te valoriziranje derivata. Naša suradnja sa jedinstvenim mehanizmom za rješavanje je dobra. Međutim, imamo odgode u primjeni BRD-a i to šteti ovom novom zakonodavnom okviru. Nisu sve zemlje članice imenovale tijela za e, sanaciju i to ima loš učinak na, uspostavljanje kolegija za sanaciju i samim time na planove sanacije. EBA je također dala važan doprinos Uniji kapitala. Naš rad na sekuritizaciji doveo je do zaključka da se jedan pristup koji važi za sve, da se odrazio na tržište klasičnih obveznica. Što se tiče komisije, preporučili smo da se urede zajednički standardi vezani u sekuritizaciju i druge prudencijalne zahtjeve, da se oni bolje kalibriraju kako bi odražavali nizak rizik prisutan na tržištu sekuritizacije. EBA također radi na izvješćima za vezano uz e, dogovor postignut na sastanku G20. Ova izvješća daju činjeničnu analizu vezano uz različite poslovne modele i posuđivanje realnom gospodarstvu. Također u tijeku smo rasprava tlak to je vezano uz poslovanje globalnih sistemskih banaka, tu će biti potrebno neke prilagodbe, ali preporuke su u skladu sa standardima EBA o MRL-u. Dovršava se pravni okvir i samim time nam ćemo se morati osigurati u konzistentnost kapitalnih zahtjeva diljem tržišta, dakle imamo, tu koristimo sustav unutarnjih modela. EBA također predlaže čitav niz e, zakrpa ovom okviru, također očekujemo feedback od onih uključenih u javnu raspravu. Tu ćemo moći s time definirati svoj budući program u ovom sektoru, te smo intensificirali e, svoj rad na smjernicama. Tu ćemo pomoći supervizorima e, da poduzmu potrebne akcije tamo gdje to bude potrebno. Također e, dali smo veliko značaj načelu proporcionalnosti. U tijeku je velika rasprava sa industrijom, to bi moglo dovesti do stvaranja različitih radionica na ovu temu. Proporcionalnost kada je riječ o naknadama ulazi u osjetljiva pravna pitanja i po nama ovo traži izmjene u tekstu zakonodavne razine 1. Također napredujemo u našem programu konvergencije nadzora, to je dio jedinstvenog tržišta nakon što se uvela bankovna unija. Fokus je na postupku donošenja odluka te na kolegiju nadzornika. Tu su i programi osposobljavanja za nadzornike. Kao što znate, ove godine smo odlučili ne poduzeti stres test eh, jer Međutim, još uvijek smo na raspolaganju ukoliko potrebno dati neke podatke. Očekujemo da ćemo do kraja godine obaviti taj posao. Trenutno smo izradili nacrt za stres koji ćemo iduće godine provesti, da ćemo ga na raspolaganje uključenim bankama. Također gledamo kako se ovo sve odražava na korisnike bankovnih usluga, to se prije svega odnosi na inovativne proizvode, Imamo pitanje virtualnih valuta, to je potom crowdfunding, trebamo izraditi smjernice o sigurnosti plaćanja na internetu, a oko što treba biti, biti u skladu sa direktivom o uslugama plaćanja. Digitalno bankarstvo se nalazi visoko u našem budućem programu. Hvala vam na pažnji. Hvala Andrej Hvala vam na prezentaciji. Gabriel Bernardino, izvolite u ime EJOPE. Hvala lijepa predsjedavajući, poštovani članovi odbora Ekon, hvala što ste me pozvali da dođem ovamo i s vama podijelim ono što smo mi u IOP postigli i naravno koji su izazovi koji leže pred nama. Počet ću zapravo od prvog i najvećeg izazova, to je strateška konvergencija od 2013. godine. Radili smo na insolventnosti 2 i mi smo trebali ostvariti odlođeno najvećeg stupnja e, i konvergencije prilikom provedbe u cijeloj Europskoj uniji. U prvih 12 mjeseci EOPA je napravila 18 tehničkih standarda kao i preporuke e, i zahtjeve za izvještavanjem i najrelevantnije za Solvency 2. E, mi smo napravili, za neke su potrebne bile revizijske postupke, a druge su pojačale poduzećima e, pojedine aspekte, a isto tako su omogućili bolje nadgledanje od samih nadzornih tijela u pojedinim državama. U svakom slučaju AIOPA je odlučila pozabaviti se pomnije projektima infrastrukture. Nakon javne rasprave u srpnju odlučili smo se za kriterije kvalitetne infrastrukture za ulaganja. I e, to će biti one koji će biti bolji od standardne formule, a to će se također primjenjivati i za e, uniju tržišta kapitala mi smo se odlučili za princip proporcionalnosti s obzirom na veličine tvrtke i to smo uključili u modele prema svem koji radi u Solvency 2. A e, mi smo iz tog razloga se odlučili da mala i srednja poduzeća trebaju imati manje obveze prilikom izvještavanja i mi ćemo im također pomoći E, prilikom stvaranja i e, potvrđivanja tih dokumenata mi e, stavljamo besplatno na raspolaganje jedan program koji će im to omogućiti. A što se tiče provedbe direktive Solvency 2, mi smo se odlučili za objavljivanje i isto tako za interni način odobravanja prilikom e, donošenja obavijesti. E, u travnju ćemo e, napraviti jedan program gdje će se pojedini aspekti vezani za to obavještavanje u potpunosti pojasniti imamo različite narodne prakse koje, prakse koje se trebaju uskladiti i do sada smo ostvarili 18 različitih studijskih posjeta državnim e, vla, tijelima. E, bili smo primjerice u Rumunjskoj i također radimo na testovima otpornosti na rumunjskom tržištu ustanovili smo gdje treba napraviti značajne prilagodbe platnih bilanci, a nakon toga donesen je čitav niz e, nadzornih mjera koji su umeđu vremenu provedeni. To je vrlo bitno kako bi se u rumunjski sustav osiguranja povratilo i pojačalo povjerenje. Tražili smo također da radimo na međunarodnim standardima po pitanju osiguranja. Mi e, smo tu posebno na međunarodnom planu tražili e, dobar položaj europskih nadzornika. Inače, radili smo u skladu s provedbom nove direktive o osiguranju i e, osim toga počeli smo stvarati i na novi nadzor e, poduzeća koji će se e, zasnivati na riziku. To će omogućiti da se problemi rješavaju prije nego li što njih dođe, a ne samo da reagiramo. Koristit ćemo različite vrste revizija, uključujući tematske revizije, imat ćemo pokazatelje rizika. Što se tiče mirovina, IOPA je radila na stvaranju proizvoda za osobne mirovine. Mi smo napravili u srpnju ove godine jedan europski proizvod za mirovine koji bi dakle postojao svugdje u Europi i koji bi bio pun minovenski e, proizvod. U skladu s našim mandatom nastavljamo koordinirati testove otpornosti što se osiguranja tiče krajem prošle godine. Završili smo testove otpornosti europskih um, osiguravajućih zavoda. Testovi su pokazali da se radi o osjetljivom sektoru. Treba dakle premije eh, promijeniti i to kao rezultat niskih kamatnih stopa. Rezultat testova otpornosti bio je serija preporuka što smo je načinili nacionalnim tijelima i tražimo da se one na konsistentan način provedu. U svibnju smo se pozabavili pitanjima e, e, pirovina i gdje smo pokušali e, vidjeti kako se e, kombinira situacija sa tim starosnim mirovinama i e, prikupljamo kvantitativne informacije o mogućim nadzornim metodama. To bismo rad trebali završiti u prvom tremjeseću sljedeće godine, a isto tako moramo izraditi studiju održivosti predviđenih mirovina. Što ćemo raditi sljedeće dvije godine? E, morat ćemo slijediti provedbu uredbe i pazit ćemo na bilo kakve manjkavosti provedbe Solvency 2 direktive, naročito ako se one budu negativno odražavali na potrošače. E, mi ćemo se posebno pozabaviti pojedinim aspektima te direktive, a drugo moramo gledati konvergenciju metoda nadzora i praksi nadzora. Već sada e, gradimo zajedničku europsku kulturu nadzora. To je veliki izazov, međutim konvergencija će zaista dati dobre rezultate moramo na konzistentan način provoditi nadzor Europskoj uniji. Mi smo unutarnje tržište, prema tome kontrola državnog tržišta nije samo državno pitanje, već je to i europsko pitanje. I bit ćemo jaki onoliko koliko bude jaka najslabija karika u tom lancu. Mi moramo e, na taj način poboljšati povjerenje potrošača i ulagača. Moramo zato imati na raspolaganju kako ljudske, tako i financijske resurse kako bismo bili sigurni da nacionalna tijela vrše nadzor na kvalitetan način. Time ćemo se baviti sljedećih nekoliko godina. Ovim se želim zahvaliti i Europskom parlamentu što je trajno podržavao rad i OPE u ostvarivanju naših ciljeva. Zaista se iskreno nadam da ćemo i u budućnosti surađivati e, vrlo dobro kako bismo ostvarili stabilnost i zaštitu potrošača. Hvala vam, Gabriel. Na vašem zanimljivom izlaganju dokumenti ovaj dokument je jako zanimljiv i ako nas zanimate, se radujemo raspravi s vama u ovoj e, točki. Sada bismo mogli započeti s pitanjima. Možda bi trebao specificirati da ovaj automatizam znači da ćemo dati najviše dvije minute za odgovor na pitanja. Dakle, ja ću ugasiti mikrofon nakon dva, dvije minute, dakle, pitanja. Izvolite, Burha, izvoli. Hvala vam, predsjedavajući. Nastavit ću se držati do vremena. Htio bih zahvaliti gostima na njihovim prezentacijama. S obzirom na vremensko ograničenje, postavit ću pitanje Gabrielu Bernardinu. Ja sam bivši izvjestitelj e, o Omnibusu. Solventnost 2 će se primjenjivati od 1. siječnja iduće godine, to da sada neće više mijenjati, te me zanimaš što predsjednike JOP misli. Evropska komisija je rekla da se Jopa ne drži nekih, nekih rokova vezano uz određene, određenu primjenu ove direktive. Znamo da e, niti, jedna, niti jedno nadzorno tijelo ne može kršiti e, zakon, te me zanima što vi kažete na ovu najavljenu promjenu delegiranih akata. To je moje današnje pitanje. Thank you. Gabriel. Hvala vam, izvoli Gabriel. Hvala ti Burkart na ovom pitanju. Kao što znaš, jedna od temeljnih e, značajki je i OPE, o tome smo bili jasni u svim političkim raspravama na kojima smo sudjelovali, a to sam i spomenuo u svom govoru, jest stabilnost regulatornih e, zahtjeva. Dakle, mi ne savjetujemo da se sada prije provedbe solventnosti 2 da se mijenjaju regulatorni zahtjevi. Znamo da postoje e, neki sektori koji proizlaze iz CMU-a, kao što su infrastrukture, primjerice. I ovo pitanje je bilo povezano sa posebnim ETS-ovima gdje nam nas je komisija upoznala s time da žele uvesti neke promjene na drugu razinu i upravo zbog toga ako ne bi bilo zabune jer jedno smo objavili, onda komisija nešto drugo najavljuje. Prvo, zato smo odlučili čekati i usko surađujemo kako sa komisijom, tako i s parlamentom ukoliko dođe do promjene delegiranih akata. Tada ćemo mi sa svoje strane odraditi posao koji je potreban. Međutim, ovo je važno sada pitanje za stabilnost e, solventnosti, onda ćemo potom prilikom primjene ovog novog standarda, dakle tu imamo rok za razmatranje njegove učinkovitosti, vidjet ćemo hoće li tu biti potrebno unijeti neke promjene. Burkhard, izvoli. Ostalo mi je neko e, vrijeme na raspolaganju za pitanje, pa bih odgovorio na ovo što sam čuo. Htio bih da nas Jopa izravno u parlamentu informira. Jer ako se odgodi primjena novih tehničkih standarda zbog, eh, jer su planirane promjene delegiranih akata, mislim da je to svojevrsna pravna siva zona. I moglo bi se prekršiti ono što se već odlučilo. Ono što još mislim da trebamo uzeti u obzir jest da su parlamentu potrebna barem tri mjeseca za razmatranje delegiranih akata. Zamljeno bih vas e, što mislite kako bismo ispunili u kvotu od pet dodeljenih minuta. Dobro, hvala vam. Eliza Ferreira, izvolite. Hvala vam. Ja bih vam eh, htjela zahvaliti na nazočnosti danas i na onome što ste obavili tijekom posljednjih godina. Vidjela sam kad ste započinjali sa svojim radom na novoj funkciji. Imam nekoliko primjedbi. Htjela bih čuti neke odgovore. Imam ograničenja proračuna koje ste spomenuli. od vas se traže određene stvari, pa me zanima koja je vaša strategija vezana uz proračun, tako je zakonodavstvo prve razine će biti dovedeno u pitanje ukoliko vam se odobre tražena sredstva prema gospodinu Gigoldu traži se jačanje mandate koja bi trebala biti neobvezujući posrednik, je li to uopće moguće učiniti i pod kojim uvjetima. I treće, svi ste istaknuli potrebu za usklađivanjem nacionalnih praksi, to je očito da je potrebno. Međutim, vaša tri tijela u kojoj su mjeri uspostavili zajedničke radne metode? Dakle, kako biste postigli ovaj cilj na svim razinama na kojima radite. Da kako, kako postići dovoljno razrađeno stajalište kako bismo utvrdili koji je sektor od ključne važnosti. E, hvala na pitanju. Izvolite Steven odgovorite. Let me um, first respond to... Prvo ću odgovoriti na prve dvije točke vezane o posredovanju i proračunima su neke teškoće s prijevodom vezano uz treće pitanje. proračun, da, to, je tražio, traži zajedničku izjavu kada je riječ o zabrinutostima vezanim uz trenutne razine proračuna. Ne možemo ispunjavati se po ovoj pravni mandat kada je riječ o ESMI. Andreja Gabriel treba reći nešto o njihovim agencijama. Mi smo sa parlamentom već podijelili činjenice vezane za naše pravno djelovanje, ono što ne možemo ispuniti, već smo istaknulo je da postoji čitav niz točaka koje ne možemo ispuniti tijekom 2015. i mislim da će se jednako dogoditi sa 2016. Nelogični, nelogični da se e, odgodi ono nešto što zahtjeva najviše sredstava, to je često vezano s prikupljanje podataka i te, dakle to su ona područja zakonodavstva gdje se traži sakupljanje podataka, gdje se traži jaka tehnička infrastruktura. I vidjeli ste u popratnom pismu da kada je riječ o proračunu za ovu godinu, da postoji čitav niz aktivnosti koje smo primorani odgoditi. Međutim, taj dio posla koji se mora odgoditi raste Nadamo se da ćemo iduće godine uspjeti ispuniti neke od ovih pravnih e, zahtjeva, međutim sa trenutnim proračunom za iduću godinu to će biti teško, teško će biti e, dostići čak i nešto što je trebalo biti urađeno u 2015. Mislim da je jako važno uskladiti ciljeve i proračun. Bilo bi dobro uskladiti proračun sa zahtjevima pravnog mandata. Ukoliko to nije moguće, onda trebamo prihvatiti činjenicu da nismo u mogućnosti ispuniti neke dijelove pravnog mandata i to se sigurno ogleda u kvaliteti našeg posla. Što se tiče posredovanja, moram biti iskren, nismo još ušli u pravi slučaj službenog posredovanja, međutim, kada je riječ o neformalnim oblicima, znamo dakle određenim stranama to biti potrebno kako bi nastavili rad. Imali smo slučajeva, dakle neformalne medijacije koji su bili jako učinkoviti i produktivni. Hvala vam. A brzo, ukoliko želite nešto dodati, izvolite Andreja. A kada je riječ o proračunu, slažemo se sa kolegom iz ESME. U našem slučaju tu je i dodatni program kada je riječ o aprecijaciji funte u odnosu na euro. Dakle, suočavamo se sa dodatnim izazovima kada je riječ o doprinosima za mirovine i tako dalje. Dakle, ukoliko ne dođe do promjene u nacrtu proračuna, morat ćemo revidirati svoju mogućnost ispunjavanja mandata za iduću godinu, zato što je, to je šteta, zato što bismo htjeli uspjeti dovršiti provedbu tehničkih zahtjeva, znamo koji je pritisak eh, od industrije, da se to uredi i htjeli bismo i to ispuniti. Kad je riječ o posredovanju, podržavam ono što je rekao Sven Giegold u svom izvješću, kad je riječ o obvezujućem posredovanju, pratimo nekoliko slučajeva, niti jednom slučaju nismo glasovali, dakle imamo obvezujuću prirodu ishoda i to je bilo jako važno za nadzorna tijela kako bi ona pronašla zajednički jezik i dakle nije bilo potrebno glasovanje u našem e, odboru. EBA sa druge strane ima e, snagu da uopće dovede do tog glasovanja, to je jako pozitivno. Kad je riječ o konvergencijama, pokušavamo poboljšati alate na raspolaganju. Bankovna unija je veliki novitet i moramo vidjeti gdje možemo doprinijeti sa dodanom vrijednošću. Tu su dva sektora na koje se fokusiramo. Jedno je osposobljavanje. Tu razvijamo programe sa Europskim institutom za sveučilišta. To su online eh, treninzi, a i potom eh, mjerila Dakle, rizici povezan, odnosno imovina povezana sa e, rizicima, dakle tu izrađujemo mjerile banke na osnovu toga mogu poduzima, mogu onda e, djelovati. Mislim da je to pozitivno u smislu konvergencije. Hvala. Gabriel, izvoli. Da, nadovezat ću se na ovo što je do sad rečeno. Vidjeli smo već 2015. E, koje su posljedice po primjenu solventnosti 2, morali smo spustiti čitav niz e, mjerila, potom je tu razvoj naše IT platforme koja je od ključne važnosti za prikupljanje informacija i za analiziranje rizika radi financijske stabilnosti. Od, tu smo se morali odreći nekih koraka, potom je tu osposobljavanje nadzornika, to je od ključne važnosti za primjenu solventnosti 2 i tu smo trpili rezove. Potom izradili smo izvješće koje smo poslali parlamentu, koja proizlazi iz Omnibusa 2, tu čitav niz sektora za 2016. i nakon nje u kojima ćemo imati probleme ukoliko ne budemo imali odgovarajuća sredstva, dakle vezano uz kalibraciju. Potom je tu izvješće koje ste vi zatražili da izradimo vezano uz Omnibus 2 dugoročne garancije, dakle analize i tako dolje. To, dalje to bi se sve moglo dovesti u pitanje. Dakle, to su sve elementi o kojima smo više puta razgovarali. Kad je riječ o jačanju uloge, tu je pitanje konvergencije nadzornih tijela. Dakle, kada je riječ o osiguranjima, svi se fokusiraju na prakse konvergencije nadzornika i mogu vam reći da sad imam e, četiri osobe u našem nadzornom timu koje se bave tim pitanjem. Dakle, četiri osobe sa iskustvom i kako ja mogu sada provoditi konvergenciju ovih praksi. Potrebno je više ljudi da kako sa iskustvom koji bi se time bavili. I tu su tu je i nadzorni internih modela, dakle, njihov nadzor je od ključne važnosti i tu se, dakle, tu, to se tiče zajedničkih pravila. Vidimo dakle jednaka pravila koja proizlaze iz bankovnog, sektora, vezano u sektoru osiguranja. Potom kada je riječ o zajedničkom odboru, nadam se da će 2016. biti još tu pa da ćemo zajednički raditi na konvergenciji nadzornika, kao što je rekla Liza, to je važno artikulirati na razini konglomerata. Next. Hvala lijepa. Kej bolje na riječ. Hvala. E, pripremajući se za ovo saslušanje, vidi smo da imamo jako, jako puno pitanja e, i odvijeno nam je svega pet minuta, pa ćemo vjerojatno kasnije slati pitanja napismeno. Dakle, e, znamo e, da je u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući novim zakonskim propisima, se situacija poboljšala po pitanju financijskih transakcija i vidimo e, da se radi da što više podataka bude bilo, da će regulatori bolje izbjeći sistemske rizike. Ono to mene e, zanima e, e, koliko je tu propisa koje su vezane za izvješćivanje, vezane za emir, za druge različite propise. I to bi izgledalo zapravo prilično zlobno. Međutim, mene zanima što ćete napraviti kako bi došlo do pojednostavnjivanja i hoćete li predati Emir 2 i MIFID 2 i hoćete li pokušati osigurati da sve to bude zapravo jako konsistentno. I nadalje pitanje je za svu trojicu. Sva ta tri europska nadležna tijela su mnoge e, izdali RTS i ITS dokumente koje nazile kako parlamenta, koji vijeće i to formalno i neformalno. Bilo bi dobro da nam kažete kako e, se nadziru ti dokumenti pitanja i odgovora e, od strane službenih tijela kako i od strane javnosti. Govorit ću o ovome što ste u početku pitali vezano za podatke. Ja se naravno slažem s vama da standardizacija podataka je zaista vrlo potrebna kako bismo uopće podatke mogli, pokazatelji mogli uopće koristiti. Što se tiče tih pojedinih podataka, mi sada e, pokušavamo e, centralni clearing derivata raditi putem podataka koje dobivamo, koji su svi pohranjeni u bazama podataka e, tih e, e, trgovanja vezane za trgovanje. Međutim, ono što mi radimo, pokušavamo da sva polja budu ispravna i korisna. U ovih godinu dana, kako smo počeli tako raditi, već smo vidjeli da moramo raditi na poboljšanju kako rokova kada će se objavljivati ti podaci, e, tako i e, mnogih drugih aspekata i naročito surađujemo sa drugim takvim tijelima u svijetu jer želimo da ti podaci budu korisni u cijelom svijetu. Postoje također i referentni podaci za financijske instrumente koje će se koristiti za izračunavanje e, likvidnosti i transparentnosti to su bile zahtjevi država jer je to bilo vrlo loše u pojedinim državama. Međutim, upravni odbor je shvatio da će biti vrlo teško naći zajedničko rješenje. Međutim, sada je 30 različitih tijela sve dogovorilo da će ESMA napraviti kompjutorski program za to kao i tehničke standarde koji bi odgovorili na takve zahtjeve. Standardizacija će zaista biti ključ za rješenje svega na tom području. Andrej, izvolite vi. Da, hvala puno na ovom pitanju, zato što je pitanje e, pitanja i odgovora e, bitno. Radi se zaista o bitnoj stvari. Nekada e, su postojala pravila i onda su banke ih počele primjenjivati, a nakon toga su se objavljivali regulatori i tražili tumačenja. A ta tumačenja su često bila vrlo raznorodna. Ono što smo sada napravili je jedan zapravo dvostruki pristup. S jedne strane pojašnjenje primarnog zakonodavstva. Komisija je u to uključena i komisija pomaže pri tumačenju primarnog zakonodavstva. A što se pak tiče stručnih pojedinosti, imamo čitavu mrežu stručnjaka iz državnih tijela koji rade na tome, a onda stručni odbori e, to rješavaju za slučaj nekih kontroverznih pitanja. Prema tome radi se o vrlo složenom procesu u kojem su uključene sva relevantna tijela. U početku moramo reći da je sam sektor bio prilično skeptičan, a sada po prvi puta srećom sam dobio pisma tri e, udruge banaka gdje nam čestitaju na e, brzim odgovorima e, za njihova pitanja koje su sada se, se provodi i sve isto u cijeloj Europskoj uniji. Evo i kod nas e, je vrlo slično onome što je rekao Andreja o pitanjima i odgovorima i radi se o pitanjima konsistentnosti. Trenutno provodimo solventnost 2 i različit ti predstavnici sektora žele na isti način pristupiti i opi kao što je rekao Andreja i nadam se da će to biti pozitivno za tržište jer to je stvarno vrlo bitno. Što se tiče standardizacije podataka i izbjegavanja preklapanja, što se tiče solventnosti, dva, dvije smo godine, tri godine smo surađivali sa Europskom središnjom bankom kako eh, bi eh, ono što radi Europska središnja banka i mi eh, imali zapravo iste eh, isti način rada i to je zapravo fantastično jer će središnja banka i mi sad imamo apsolutno identične stvari vezano za solventnost 2 i na taj način smo dupliciranje izbjegli. Hvala. Sada Silvi Gular. Hvala. Hvala svima što ste došli na naš sastanak. Vrlo kratko, gospodine Enrija, ako imate problema s tečajem eura, možete se vratiti u eurozonu na plenarnoj sjednici ovog parlamenta. Htjelo se e, da tri europska nadzorna tijela budu u Frankfurtu, to je izglasano. Nadalje, što se tiče međunarodnih aspekata, Mm, e, tu su kolege koji su radili na tim pitanjima. E, dakle, o ulozi međunarodnih financijskih e, institucija. Možete li nam vi reći na što nam želite ukazati? Nemamo stvarno puno vremena, pa neću više ništa o tome reći. Možemo nastaviti napismeno i čim se izvješće prevede na engleski, ću ga. Hvala. Ne možda osjediš tu osim ako vi ne želite se preseliti u Frankfurt. Tko želi e, prvi se sada javiti? E, što se tiče tog narodnog rada i resursa, moram reći da vrlo pažljivo gledamo e, zašto trošimo novac za međunarodne aktivnosti i mi se jako usmjeravamo na agencije za kreditni rating, za derivate, uglavnom na to e, najviše izdvajamo sredstva. Zaista želimo e, vrlo brižno izdvajati e, i paziti što ide za međunarodne aktivnosti. Što se koordiniranja tiče, poboljšali smo E, dijalog među vladama i e, regulatornim tijelama u cijelom svijetu. To je stoga što zaista želimo da kada u budućnosti bude nadzornog tijela, od, nadzornog rada koje budu radile e, odgovarajuće organizacije, mi želimo da se oni budu koordinirani na međunarodnom planu. Andreja? E, to je vrlo značajno izvješće koje pišete. Ja, mi e, vidimo da je pitanje resursa vrlo bitno kod nas. Izrada ekvivalentnosti je vrlo važna za određene jurisdikcije. Ne budemo li to ostvarili, e, banke će se naći pred većim kapitalnim zahtjevima. Imamo problema da nađemo osoblje i e, moramo se obratiti nacionalnim tijelima kako bi naše izvještaje dovršili. E, da, slažem se da smo na nekim područjima radili rad na europskim pitanjima prije globalizacije, na primjer kod sekuritizacije ili rizika internih motela i na taj način smo ostvarili europsku poziciju, europski stav i bili smo ujedinjeni na globalnom e, tržištu. Međutim, zaista nismo zadovoljni našom ulogom u međunarodnim odborima. Tu bismo zaista mogli se puno poboljšati. Ako mi dopustite da dodam, na području međunarodne suradnje imam i e, dobrih e, i loših vijesti. Dobro je što je od 2011. godine na upravnom odboru IOPE se tražilo da i predsjednik Europe bude taj koji će sjediti u međunarodnim tijelima i tu možemo izraziti zajednički europski stav. To je zaista važno razvoj, zbog razvoja e, standarda međunarodnih normi povezane za kapital. Ono što je negativno jest da zaista e, nemamo dovoljno ljudi i sredstava od 21 stvari koje smo trebali pratiti, možemo pratiti dvije. Druga stvar, uloga fsb koji sve više i više igra ulogu na pitanju osiguranja. Oni bave se pitanjem sanacija, a mi zapravo nemamo uopće nikog pristupa raspravama u FSB-u o tome. Rekli smo to Europskoj komisiji i mislim, e, vi da se zaista trebate na to pozvati u vašem izvješću. Hvala lijepa. Sven Gigold ima riječ. Hvala lijepa. E, dobrodošli na naš sastanak. Uvijek je, mi je drago kada na njega dođete. Dvije stvari. Kad gledamo što ste sve postigli na ostvarivanju jače i koherentnije financijskog nadzora, uvijek vidimo da postoji mogućnost da se e, slični rizici na isti način e, tretiraju. I e, moram reći da zeleni u knjizi o E, bankarstvu u sjeni upravo govore o tim pitanjima. E, to bi me više zanimalo u svjetlu niskih kamata gdje osiguravajući zavodi se sve više bave bankarskim poslovima. Možete li u sljedećoj godini raditi više na razlikama između regulative i nadzora u tim sektorima? Nažalost, e, moram se osvrnuti još na nešto jer sam e, dobio tijekom ljeta jedan dokument od lobista. Zapravo parlament uopće ne bi smio primiti. I e, zaista brine me da lobisti imaju poseben pristup agencijama koje parlament niti druge ustanove nemaju. Mogu li dakle tri europska nadzorna tijela e, imati jedinstven stav o tome kako e, se odnositi prema trećim stranama, e, da imaju isti stav prema lobistima i da se zna da se sa njima ne sastaje ako oni nisu u upisniku lobista. Hvala. Ah, hvala na ovom pitanju, Sven. E, naravno, pitanje je važno. Kao što sam rekao, niske kamate i dionice koje, odnosno dividende koje se dobivaju je, e, su vrlo značajne za radio ope. Mi smo i našu analizu s vremenom prilagodili i našli smo e, okvire za makrobonitetne aspekte u osiguranju. Postoje tri glavna cilja koje moram spomenuti. Prvo, svima nam je potrebna veća otpornost u tom sektoru, a naravno niska kamatna stopa je u tom smislu odsudna. Zatim različita vrsta ponašanja kada se traži profit dividenda i e, moram reći da što se tiče makrobonitetne e, aspekata, e, da je to jedno, a na tome smo puno radili, a e, ovi drugi aspekt su sasvim različiti. Moramo dakle naći odgovor u okviru E, naših testova otpornosti i e, moramo zaista vidjeti što možemo napraviti s obzirom na ovu situaciju s niskim kamatama. Što se tiče e, surađivanja među različitim sektorima, to je važno i mi ćemo i dalje nastaviti raditi na tome i paziti kakva vrsta odlučivanja odnosno arbitraže može biti moguća. Međutim, moramo paziti, ne radi se o kalibriranju e, rizika uvijek na isti način zato što je svaki okvir različit. Solventnost 2 se recimo zasniva na jednim temeljima koje nisu iste u bankarstvu ili o direktivi o kapitalnim zahtjevima. Prema tome moramo paziti kakve zaključke iz toga izvodimo. Međutim, to jest dio revizije e, solventnosti 2 i na to ćemo obraniti pažnju. Pažljivo radimo na sekuritizaciji kako bi prijedlozi što smo ih dali Europskoj komisiji bili što usklađenije moguće. Hvala. A sada ću ja pokušati odgovoriti na ovo što je rekao Sven, naročito ovo što su neke vijesti procurile, zaista to me brine i osim toga želim da svi dionici imaju iste uvjete rada i naravno ako se išta ni bilo kome, svi bi morali igrati istim pravilama. Što se pak samih konkretnih dokumenata tiče, ne radi se o nekima iz upravnog odmora, već radi o dokumentima, materijalima samih e, zaposlenika. Ali naravno kada neki zaposlenik počne raditi za nas, mora paziti kako se ponaša prema svim radnim materijalima. Pokušavamo raditi i na mogućnostima šifriranja naših dokumenata. E, moram reći da naši dokumenti koje izrađujemo sa zaposlenicima sve često na njima radi velik broj ljudi, pa to nije sve skupa lako provesti, ali naravno e, moramo paziti što s tim radimo. Što se tiče druge e, stvari koje ste govorili što se tiče dionika i samog sektora. Još 2011. godine smo se dogovorili da će na internetskim stranicama svi predsjedavajući, svi relevantni E, zaposlenici objavljivati dakle kada se sastaju s lobistima i mislim da se toga uredno pridržava. Evo možda još ja samo da dodam da osim ovog pitanja regulative za vrijeme krize i kasnije je došlo do informacije i isto tako su se ponekada u sektoru okupljale, objedinjavale informacije, nešto se prebacivalo iz jednog sektora u drugi, ali moram reći da je e, nadgledanje vrlo bitno u ovom slučaju. A sada kolega iz Enemansa. E, Mario Draghi bi trebao doći ovamo i mislim da će to biti e, pravi trenutak da ga pitamo kakva je njegova monetarna politika. U svakom slučaju imam dva pitanja. Prvo pitanje je za gospodina Bernardina. Vidjeli smo izvješća mirovinskih fondova i osiguravajućih zavoda. Vidjeli smo da ima puno problema, naročito zbog rentabilnosti. Htio sam vas pitati jeste li vi proučili politiku kvantitativnog smanjenja? Hoće li to rezultirati smanjenjem mirovina? I e, kakav utjecaj ima Europska središnja banka na to? I isto tako, molim vas, što mislite koliki postotak mirovina se više neće moći isplaćivati? jer recimo belgijska agencija je e, na primjer dala svoje mišljenje o dvije banke, hoće li oni uvesti u stroža pravila i hoće li e, belgijsko bonitetno nadzorno tijelo jednostavno ono koje sada plaši cijele ove situacije jer vidite da su vremena teška. Hvala gospodine Bernardina, izvolite. Kao što sam rekao, niske kamatne stope je jedan od temeljnih e, stavaka našem rasporedu i također trebamo shvatiti neželjene posljedice e, makropolitika koje su donesene i monetarnih politika isto tako. E, jedna od posljedica koje sve više vidimo je određeni rizik što se tiče likvidnosti, likvidnosti na tržištu, ali to je nešto što razmatramo i pokazat ćemo dakle cijene različitih imovina da vidimo kako one izgledaju u smislu dugoročnih elemenata koje u njima postoje. Da li dakle postoji mogućnost mogućih stvaranja, mogućih mjehurića ili ne. To je nešto što nadziramo i surađujemo tu sa industrijama što se tiče naših savjeta i izvješća o financijskoj stabilnosti. Što se tiče posljedica, niske kametne stope također imaju svojevrsnu strukturnu posljedicu na poslovne modele. Jer ako konkretno pogledamo poduzeća za životno osiguranje, u prošlosti nudila su doista vrlo, vrlo dugoročna jamstva, ta jamstva se dovode u pitanje ovim okruženjem koje trenutno postoji. I naravno stvarna poteškoća je shvatiti kako će se razvijati kamatne stope. I dobro ste to rekli i mi smo to u svojim e, testiranjima izdržljivosti primijetili i pokušavali smo uračunati ovdje sve elemente. Naime, imamo tu dva e, rizika, dvije opasnosti. Prvo, ako se dugoročno, duže nastave niske kamatne stope i dođe do ponovne procjene, e, premije rizika na tržištu, u toj situaciji osiguravateljska industrija naći će se u velikim poteškoćama. Dakle, to je taj najgori mogući scenarij s naše strane. Nastavak niskih kamatnih stopa i ponovna procjena eh, premija eh, u kratkoročnom smislu. Dakle, vidjeli smo neke rezultate osnovnih dionika u Europi i to bi doista moglo postaviti problem. Drugi scenarij je ako kamatne stope porastu, to će se dogoditi ukoliko dođe do nekog neandanog kretanja i tada će ponovno osiguravatelji se naći u problemima. Jer takve neandane događaje će smanjiti razinu njihove imovine trenutno, što je vrlo važno. Dakle, u našim razgovorima sa Središnjom bankom bili smo vrlo jasni oko toga da u nekom trenutku će kamatne stope porasti svakako, ali zamolili smo ih da do toga dođe što je polakše moguće, jer to bi imalo mnogo smisla za stabilnost e, osiguravateljskog sektora. I što se tiče solventnosti, to je još jedna moguća posljedica, jer poduzeća e, koja su preuzela određene obveze u prošlosti imat će određene probleme sa solventnošću. U našim testovima izdržljivosti ne samo da smo razmatrali solventnost, i naši rezultati su bili oko 14 prikazivali oko 14% poduzeća koje ne ispunjavaju zahtjeve e, koji će biti doneseni kroz solventnost 2. Ali to bi predstavljalo ukupnih, samo ukupnih 3% cjelokupne e, imovine e, sistema. Tako da se u tom trenutku ne čini da bi postavila preve, da bi se stvorio preveliki problem. Andreja, samo kratko. Konkretno što se belgijske odluke tiče, prije svega rekao bih da je ona u skladu sa fleksibilnošću koju nam je otvorio, e, ostavio okvir CRR-a za nacionalne tijela, dakle u slučaju niskih kamatnih stopa, e, mogućnost je stvaranja nekretnina na e, na tržištu nekretnina, pa su nacionalna tijela dobila određenu fleksibilnost da se sa time nose i tu mi dajemo svoje mišljenje kao što je bilo u slučaju ovih promjena u belgijskom pristupu. No načelno bih rekao da nas brine što zapravo promjene na tržišti nekretnina na tržištama nekretnina u pojedinim državama se zapravo suočavaju sa različitim alatima u samim državama. Dakle, različite alate vode i što se nedosljednosti tiče, to bi moglo stvoriti probleme na jedinstvenom tržištu. Gunnar Hockmark ima riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Dva pitanja što se tiče bankarske industrije, gospodin Andriju. Prije svega, um, što mislite o uvođenju pilaka? Imajući na ovu trenutnu uh, raspravu o definicijama MRL-a kroz delegirane akte BRD-a. A druga je stvar, iz nadzorne perspektive, perspektive supervizije. Što se tiče financijske stabilnosti, što mislite da nedostaje u europskoj regulativi, u trenutnim pravilima? I što se tiče dostatnosti te supervizije, što smatrate da je u pravilima ili količini trenutnih pravila problematična? Zahvaljujem, Andreja. Što se tiče tilak usporedbi sa MRL-om, tilak je zahtjev za e, sustavno važne e, velike banke i naša je procjena da MRL, e, odnosno zahtjevi na način na koji su formirali u BRD-u i našim standardima koje smo nedavno podnijeli komisiji bi mogli, široko govoreći, biti kompatibilni. MRL, kao što znate, je jedan koncept za koji tijela nadležna, nadležna za e, rezoluciju moraju jednostavno imati na umu. A za sistemski važne banke mogli bi postati određeni zahtjevi koji će odgovarati ovima koji postoje na globalnoj razini. No, rekao bih da načalno mi je draži pristup BRRD-a, jer je on više bio sredotočen na odgovornosti, dakle, doista na samu sanaciju banaka, a Tilak je svojevrsni hibridni e, koncept da na neki način oni mogu raditi zajedno, iako u određenim područjima postoji prostora za legislativnim promjenama. Primjerice, ako trebate e, imovinu tilaka smanjiti između pojedinih banaka, mislim da to ne možemo učiniti na temelju postojećih standarda, da pa ćemo pričekati ovdje odluku komisije. A vaše drugo pitanje je zapravo prilično izazovno. Rekao bih da skromno mišljenje moje je da je najveći prioritet e, na internim modelima i moramo se pobrinuti da ondje postoji dosljednost. Analitičari i ulagači su zabrinuti jer banke koje oni smatraju da imaju slične portfelje, da zapravo pokazuju vrlo različite rezultate i to zapravo narušava povjerenje u cjelokupni sustav. To je nešto što moramo popraviti i kao što sam spomenuo, već pripremamo plan rada za intervencije u tom smjeru našoj praksi supervizije, u praksi banaka, a je to važno tako da smo uključeni u dijalog s njima i to je po meni prioritet. Dakle, da supervizija bude učinkovitija i dosljednija. Zahvaljujem. Hvala. Moje pitanje gospodinu Henry. E, što se tiče strukturnih reformi banaka, dakle nešto na čemu radimo, i konkretno pitanje e, zemlje domaćina u početnom predlogu o strukturi bakana, banaka velika ovlast se planirala dati e, supervizorima velikih bankarskih grupacija što se tiče donošenja odluka u kontekstu strukturnih reformi banaka, a imajući na umu i odluke o odvajanju. Vijeće je iznijelo stav koji bi donekle mogao oslabiti e, tijelo supervizora, a u određenim područjima se i za obvezujuću arbitražu s evom, a u drugim područjima bi e, dakle domaćim supervizorima dalo veće ovlasti. Dakle, gospodine andrija zanima me vaše stajalište e, u kojoj mjeri smatrate da bi bilo mudro e, dati zemljama domaćinima kapacitet da neavisno donesu odluku o odvajanju za određeni dio banke? Hvala. Izvolite. Hvala na pitanju. Nije lako u određenom smislu e, to je pitanje sa kojim se susrećemo u različitim područjima našeg rada u donošenju zajedničkih odluka što se tiče kapitala, likvidnosti unutar e, grupa i što se tiče sanacija i restrukturiranja. Moj je stav da zajedničko donošenje odluka je najbolji put naprijed i to svim područjima. Dakle, domaća tijela moraju doći do zajedničke odluke i što ih više regulativni okvir tjera ka tom zajedničkom donošenju odluke, to bolje. Dosta je donošeno odluka o ograđivanju u nekoj mjeri na nacionalnoj razini e, i to do sada e, nije još usporeno. I ključna stvar ovdje mislim da bi bilo zapravo planiranje oporavka i sanacije. Što više tijela u zemlji domaćinu e, su spremne za jedan zajednički pristup u nošenju sa tim pitanjima, to više će biti recimo to spremne da izbjegnu neke mjere ograđivanja. Dakle, strukturni zahtjevi koji dovode do ogređivanja kapitala i nameću segregaciju u pojedinim državama, e, po meni mogli bi zapravo biti štetni. Dakle, što se to čini na višoj razini, na razini cijele grupacije, u dogovoru sa domaćim supervizorima, tim bolje. U određenim slučajevima e, podružnice pojedinih grupa imaju dosta značajan utjecaj na domaće tržište. I mi se moramo pobrinuti da e, se uračunaju i stavovi zemalja domaćina kada se donose odluke na razini cijele grupacije. Dakle, što više imamo zajedničkih, učinkovitih zajedničkih odluka i čak obvezujućih e, posredovanja EBA u smislu takvih sporazuma i to svim područjima, uključujući strukturne reforme, time bolje. Ali nam se Hvala predsjedavajući. Hvala trojici predsjednika na svim informacijama što su nam ih dali. Imam samo jedno pitanje, a to je pitanje prvenstveno upućeno Stevenu Majoru i Esmi, ali naravno i njegove kolege mogu odgovoriti. Dakle, u kojoj mjeri europske inicijative koje su omogućili da se e, fond za E, ulaganje za kapital rizika za dugoročna investiranja primjerice, e, kako oni mogu ostvariti njihove izvorne ciljeve i mogu li se oni već mobilizirati u okviru Junkerova plana ili će pak biti potrebno da se dodatni propisi donesu. Što se tiče upravljanja imovinom. To mislim da bi bilo jedno područje od kojeg mnogo možemo očekivati što se tiče doprinosa raspravi o, tržišti, e, o tržištu zajedničkom kapitala i o gospodarskom rastu. Općenito industrija koja upravlja imovinom zapravo može imati važnu ulogu u kanaliziranju sredstava kao onima koji ih traže i kao onima koji žele imati dobar povrat na svoje ulaganja. Dakle, moramo razmotriti sve te e, aspekte industrije upravljanja imovinom, imati na umu da proteklim godinama e, ta industrija već igrala e, sve važniju ulogu nego u prošlosti, raste, neka se nazivaju bankarstvo u sjeni. Mi smo tu precizni, dakle određeni dijelovi te industrije doista se mogu smatrati bankarstvom u sjeni, ali najveći dijelovi doista doprinose primjerice korporativnom pozemljivanju. Dakle, kada pogledamo pojedine dijelove gdje dolazi do poboljšanja, mislim da zakonodavni akt Eureka e, je ograničen na upravitelj imovinom određene veličine, manje veličine i sada možemo vidjeti da li se u to može uklopiti i veće upravitelje imovinom, to je važno, a druga je važna mjera pogledati trenutni e, let's say S40 sustav pasportinga e, gdje možemo vidjeti da se još uvijek traže određene naknade, da ne postoji dovoljna jasnoća oko toga koja je e, odgovornost domaćina i konačno što se tiče rasprave o upravljanju umovinom u krajnjoj liniji proizvodi ove naravi su proizvodi koje mali potrošači kupuju i ne možemo imati uniju kapitala ili snažniju ulogu e, tržišta kapitala ukoliko krajnji korisnik ne sudjeluje aktivnije u ovim investicijskim fondovima. Dakle, ne nužno u LTF-ima, ali poboljšanje pristupačnosti i transparentnosti industrije koje upravlja imovinom i bolja usluga, bolji dil, da to tako kažemo, mislim da je to nešto što je vrlo važno ukoliko želimo veći doprinos tog sektora gospodarskom rastu. to do with Zahvaljujem, LTIF je uvelike povezani sa mirovinama, pa ću dati i Gabrielu riječ. Da, hvala vam. i Ja sam se želio dotaknuti toga. Mi vjerujemo i da osiguravateljska industrija i ona koja se bavi mirovinom mm, može, može imati ulogu u pružanju dugoročnog financiranja gospodarstvu i diversifikaciji pristupa tim izvorima, ali i diversifikaciji svojih portfelja u krajnjoj liniji, dakle da izbjegavaju koncentraciju do kakve je znala doći u prošlosti. Mi to sagledavamo pozitivno, ali dio našeg rada i naših savjeta je e, da se i to mora odvijati na održiv način. Ne možemo, ne bismo trebali prudencijalno e, bonitetne uredbe koristiti i nekakve naknade za rizik e, nametati nekim određenim sektorima kako bi se stvorila, stvorio jedan poticaj koji će kroz nekoliko godina dovesti do nekog novog mjehurića, do nekih ranjivosti jer moramo doista učiti na proteklim greškama. Dakle, to smatram da je važan element. Nudimo u tom smislu savjeta Europskoj komisiji o tim infrastrukturi imovine i pokušavamo izgraditi jednu održivu osnovu da osiguravaju i oni koji se bave mirovinom idu u dobrom održivom smjeru ali bit će važno vidjeti i pratiti kako se to razvija, to ćemo i činiti u nadolazećim godinama da vidimo kako se to doista razvija. Hvala. Eliza Ferreira, ponovo. Zahvaljujem, govorit ću na engleskom ovaj put. Moje prvo pitanje je vezano uz ono što je gospodin Enrija rekao. On je spomenuo da regulativa inicijativa banaka da je dovela do određenog osjećaja zaobilaženja e, zahtjeva e, kroz migracije ili financijskih e, inovacija i zanima me koliko to možete dovesti pod kontrolu, postoje li doista neke praznine do kojih dolazi, odnosno nedostaci u ovom tržištu? To je prvo pitanje, a za gospodina Enriju spomenuli ste u svom izlaganju mm, brigu o provedbi BRRD. Dakle, kakav je napredak u tom polju i tu me očito zanima provedba jedinstvenog mehanizma za sanaciju mm, nakon završetka ove godine. Dakle, kako će se to razvijati? A spomenuli ste još jedan element o kojem bih željela malo više čuti kako je vaše stajalište. Dakle, primjena načela proporcionalnosti u smislu naknada koje potiče neka pravna pitanja i po vama će tu biti potrebne određene promjene. Što ste zapravo po time mislili? A gospodine Bernardino, moje pitanje je vezano uz PEPS Zanima me što možemo učiniti kako bismo pomogli eh, tom proizvodu, finalizaciji i toga da on postane učinkovita alternativa mirovinama. Dakle, po minutu svakom govorniku mogu dati, inače ćemo ostati bez vremena. Sretno s time. Dobro, pokušat ću biti sažet. Mislim da trebamo shvatiti da s niskim kamatnim stopama ne bankarski sektor zapravo raste, ali ne toliko zbog toga što je on nereguliran, već zbog toga što se zapravo svi pokušavaju pronaći povrat, e, ulagači znaju da će dobiti vrlo nisku razinu prihoda ako se obrate bankarskom sustavu i pokušavaju pronaći e, van bankarskog sustava, bankovnog sustava e, veći povrat. Dakle, zapravo ne možemo reći da se radi o nedostatnoj regulativi, već je ovo vezano i uz monetarnu politiku i činjenicu da se jednostavno pokušava pronaći najbolji povrat. To ne znači naravno da ne postoje značajni rizici, postoje sve veći rizici pretjerane evaluacije bankovnog sektora, ali ne smatram to da je to toliko posljedica nedostatne regulacije, već toga da ulagači nisu toliko disciplinirani kada se nalaze u ovakvom okruženju niskih kamatnih stopa. Za mene će biti malo teže. Prva stvar što se tiče izloženosti bankarstvu u sjeni. Za nas je ključno koliko banke zapravo povećavaju svoju izloženost e, subjektima e, bankarstvu jeni Dakle, nemamo podatke o tome, izdali smo jedan konzultacijski dokument i pokušavamo zapravo shvatiti kako dobiti pravilan osjećaj toga kolika je ta izloženost i možemo li e, primijeniti na te slučajeve određena ograničenja. Povratne informacije do sada kažu da smo malo preširoko se počeli informirati, previše informacijama tražimo što bi moglo biti preveliko opterećenje za banke. Naravno tu pokušavamo također ravnotežu postići da dobijemo potrebne informacije, da shvatimo e, kako izgleda taj transfer rizika sa bankovnog sektora na ostatak. E, što se tiče drugog pitanja, ne baratam točnim brojkama, ali mislim da je 24 od 28 država članica dobila ima imenovana svoja nacionalna nadzorna tijela i provedba je manjkava zapravo u nekim drugim područjima. Ali ključno je da zapravo nemate kolegije nadležene za sanaciju koje već postoje i u tom smislu rok za dovršenje tog procesa do kraja ove godine ne može biti zadovoljen. Ne želim dakle staviti dojam da se ništa ne radi tu, osobito kada se radi o globalnim bankama. To je velik napredak ostvaren, ali još uvijek nismo došli do e, konačne odluke. I što se tiče proporcionalnosti, zadnje pitanje, naše pravno tumačenje koje je potvrdila pravna služba komisije je da određene odredbe e, CRD-a e, koje su do sada bila neutralizirane za male banke i za slučaje malih bonusa u smjernicama SEPS i nacionalnom zakonodavstvu da se njih prema trenutnom zakonodavnom okviru ne može zadržati. Dakle, odgađanje plaćanja obveznica platnih instrumenata primjenjivalo bi se na vrlo male banke koje isplaćuju možda nekoliko tisuća eura bonusa. E, po nama to bi bilo doista opterećenje i šteta za industriju, ali ne mislim da ste imali na taj, e, niste na umu imali zapravo taj sektor kada ste e, radili na DRD-u. Dakle, bilo bi dobro izdvojiti te male subjekte i male bonuse iz trenutnog CRD-a i to bi vjerojatno bio i naš za e, predlog komisiji. Hvala vam, izvolite. Da evo na brzinu. Mi radimo na ovom panevropskom mirovinskom proizvodu Gradimo dakle jedinstveno tržište za mirovinsko osiguranje, sada to trenutno nemamo, situacija je fragmentirana na nacionalnoj razini. Vjerujemo da ćemo imati dobar ishod u tom smislu za potrošače, da ćemo smanjiti troškovu, upravo zahvaljujući jedinstvenom tržištu. U ovom eh, sektoru, dakle, to je moguće to može doprinijeti dugoročnom investiranju, to je ono što, treba evropsko gospodarstvo, zato što ćemo ovdje imati te dugoročne garancije. Imamo dakle i konkretne prijedloge. Uključeni smo u razgovore sa industrijom, s vama. I e, drago mi je što se možemo dakle još više s vama ovdje uključiti u rad na tom proizvodu. Na koncu ćemo doći do nečega što će omogućiti evropskim građanima da se više povežu sa Evropskom unijom. To daje i pozitivan osjećaj pripadnosti Evropske unije građanima. Mislim da je to pozitivno. Budimo mm, otvoreni. Iskustva sa mirovinama nekim zemljama nisu dobra. Međutim, Europa bi tu mogla napraviti razliku. Hvala ti, Gabriel. To mi ćemo održati raspravu jer je riječ o jako zanimljivom prijedlogu na kojem ti radiš. Danuta Hubner, izvolite. Hvala vam. Želim zahvaliti na vašem doprinosu stabilnosti, ali izazov je sada kako će se okvir razvijati. U kontekstu činjenici da nemamo sustav rješavanja izvan bankovnog sektora, to nije izazov samo za ESMU, već i za neke druge čimbenike te me zanima mišljenje gospodina Bernardina o tome u trenutnoj situaciji što bi se dogodilo kada bi jedan veliki mirovinski fond eh, propao u jednoj zemlji članici, u članici eurozone. I drugo pitanje također za vas. Sada uvodimo promjene u solventnost 2 i tu su prijedlozi za drugu razinu zakonodavstva u uvođenju mehanizma za ulazak faktora rizika Kao što znate, imovina koja nije izlistana je nešto što predstavlja teškoću za male i srednje tvrtke. I jedno pitanje za gospodina Enriju. Da imamo situaciju sa ograničavanjem izlaganja banaka javnom dugu. Dakle, ovdje se govori o određivanju limita izlaganja u zemlji članice koje će se međusobno razlikovati. Imat ćemo dakle različite ove limite. Da li se vi slažete za ovu diversifikaciju? Hvala, izvoli Gabriel. Hvala vam na pitanjima, ono je važno. Kada pogledate okvir o osiguranju koje je trenutno na snazi, praznine se nalaze unutar mehanizma sanacije osiguravatelja. Ona se ovdje razlikuju od e, zemlje članice do zemlje članice, pružaju različite okvire za mogućnost sanacije, to ste sami rekli, to smo mi utvrdili, to smo konkretno rekli komisiji. Dosad smo imali i male tvrtke koje su se suočavale sa teškoćama. Kao što vidite, to tu se postavlja pitanje konzistentnosti, o postupanja supervizora. I ukoliko nema zajedničkog europskog režima za za onda to dovodi do niza pitanja. Imamo čitav niz zemalja u kojima postoji zaštita depozita, ali svejedno postoje praznine i to je definitivno sektor u kojem se treba dodatno e, raditi, dakle dovršiti regulatorni okvir u sektoru osiguranja. Kada je riječ o primjeni solventnosti 2 i tranzicijama, to je nešto s čemu se nadugo razgovaralo na političkoj razini. Imamo čitav niz eh, tih odredbi koje se spomenju omnibusu, te o solventnosti 2. Kada je riječ o neizlistanim imovinama, to je nešto što nadilazi naše mogućnosti, mogućnosti intervencije. O tome se žustro raspravljalo na političkoj razini. S jedne strane mi ćemo e, promatrati postoje li neke posljedice vezane uz to i ponovno ćemo o tome izvijestiti parlament. Hvala. Steven e, ili Andreja, izvoj. Ako sam dobro razumio... Mi ne, ne radimo na e, razvoju limita, odnosno stupnja izloženosti, dakle, to su rizici koji postoje. To se tiče rasprave, dakle, koja je povezana sa osjetljivim pitanjima. No što želim reći, a kako postoje nerazumijevanje, jest da javni dug nije pokriven trenutnim pravnim okvirom prije svega želim reći da su mnoge banke uvele unutarnje modele kojim se bave ovime. to je što to nije konzistentno, to smo vidjeli u našim stres testovima. Tijekom krize javnog duga vidjeli smo da nema dovoljno pokrića Dakle, naši testovi, te ovi buferi koje smo uveli još od 2011. uveli su zahtjeve iz drugog stupa za rizik duga i to će biti dijelom budućih stres testova koji će se odigravati rizik koji smo već pokrili. Ono što nije pokriveno, to je ono što vi sigurno ukazujete, to je rizik koncentracije. Dakle, neke banke su pretjerano izložene E, državnom dugu, to smo već otkrili u svojim podacima i to dakle pet, pet šest puta više e, nego što je njihov kapital, to bi se trebalo riješiti. Općenito, odbor iz Bazela se bavi ovim pitanjima, razvijaju se globalni standardi, a nije da bi u Europi imamo praznine, mi se bavimo ovim pitanjem. Hvala vam. Ovo je jako važna točka. Nadzorni odbor za sistemske rizike predlaže dakle diversifikaciju, dakle različita pravila koja bi vrijedilo istražiti. Jakom von Weizsäcker. Hvala, želim se nadovezati na pitanje kolegice Hubner. Ona je ukazala na probleme, gospodine Bernardino, ukoliko ne budemo imali odgovarajući e, režim vezan uz osiguranje, ali mogli se ići korak dalje i reći da su se dala određena obećanja od strane osiguravateljskih tvrtke koja se više ne bi smjela davati. Dakle, neke vrste koristi Obećanje u vezi s nekom koristi više se ne bi trebale davati bez e, rezervi. I zanima me koje je vaše stajalište o tome kada je riječ o određivanju ugovora koji bi se još e, smjeli davati na potpis. To je jako dobro pitanje. S jedne strane, Još od 2011. godine izrađujemo preporuke i mišljenja vezane uz ovu klimu niskih kamatnih stopa. To je takozvani strukturalni element, to se nalazi u ovim ugovorima, ovim obećanjima koje se spomenuli. Ja bi bio vrlo jasan prema nacionalnim tijelima i prema industriji i rekao da je ključno da tvrtke pogledaju koliko je do, njihovih e, poslova, obećanja, ove dugoročna jamstva, ona se nisu adekvatno plaćala, odnosno cijenila. To da pogledate iz perspektive solventnosti 2, oni su tamo i sada konačno vidimo te elemente. Dakle, ovo ponovno, ponovna analiza strukture proizvoda, znači da se stvari već mijenjaju. To je nešto što ćemo nastaviti promatrati. Potom, drugo, kada je kada govorite o koristi i o mirovinskim fondovima, dakle ovo nije pitanje samo osiguranja, već je mirovina, kada govorimo o koristi, većina mirovinskih režima oslanja se na doprinose. Međutim, s druge strane radimo na analizi solventnosti mirovinskih fondova i nadamo se da će u prvom tromjesečju iduće godine europskim institucijama da je moći pružiti mišljenje o tome i kako urediti okvir za analizu održivosti ovih dugoročnih obećanja. Mislim da to pitanje treba biti transparentno kako bismo se mogli nositi s pitanjima. I drugo, e, radimo stres testove, dakle vezano uz mirovinske fondove ove godine i to će nam reći nešto o održivosti ovih dugoročnih obećanja. Oni će zasigurno biti prisutni u rezultatima stres testova. Hvala vam. Pablo izvolite. Hvala vam, e, hvala predsjedavajućem. Hvala našim gostima. Imam vrstu općenitog pitanja za njih. Ove godine u zajedničkom odboru nadzornih tijela objavljene su preporuke kako bi se zaštitilo tržište sekuritizacije u Europi. To je u skladu sa preporukama povjerenika Hila, radi stvaranja novih radnih mjesta, koji bi bio doseg ovih preporuka i koje bi situaciji Europska nadzorna tijela mogla djelovati na promociji rasta i radnih mjesta i kako mislite da bismo mogli promovirati sekuritizaciju u Europi? Parlament čeka izvješće komisije o stvaranju zajedničke unije kapitala. I to se tiče i sekuritizacije. Dakle, što mislite koji bi trebali biti stupovi u Europske unije kapitala i koji bi trebali biti koraci da se stvori to jedinstveno tržište? Htio bih nešto reći o sekuritizaciji i o Uniji kapitala. Dakako, da je sekuritizaciji ova tri tijela rade zajednički i naš zajednički rad se fokusira na konzistentnost okvira sekuritizacije u svom zakonodavstvu. Ukoliko pogledate zadnje godine, vidjet ćete da je došlo do novih zahtjeva za sekuritizaciju u zakonodavstvu koji se tiče banaka i osiguranja i ono što smo primijetili jest da bi ovom zakonodavstvu trebalo više konzistentnosti, stvari bi se trebale pojednostaviti, trebale bi se bazirati na istom konceptu i zato se zalažemo za konzistentnost dakle u sva tri zakonska prijedloga. Dakle, podnijeli smo izvješće komisiji, ono je javno i dostupno na našoj web stranici. Gabriel i Andreja će nešto reći o kapitalnim eh, zahtjevima kada je riječ o sekuritizaciji. Kada je riječ o perspektivi ESME. Mi radimo na transparentnosti. Kao što da je jedan problem u financijskoj krizi bila činjenica da investitori nisu mogli prosuđivati o vrijednosti, o kvaliteti portfelja i zato transparentnost vrlo važan element tržišta sekuritizacije. Radimo na tome, ali to nije lagan posao, zato što to obuhvaća čitav niz pitanja, imamo li dovoljno sredstava za to, dakle da stvorimo web stranicu koja bi dala veći uvid u transparentnost, sekuritizacije. Potom kako možemo općenito podržati uniju kapitala, ekonomski rast, unutar vremenskih rokova koji su nam zadani, ono što moramo učiniti jest pogledati različite elemente europskih financijskih tržišta moramo razvijati određene kanale uz dakle one sekuritizacije, pogledati što je sa crowdfundingom. Ali htio bih s tim u vezi reći, to sam rekao u uvodnom obraćanju, da je riječ o konzistentnoj provedbi dakle postojećih regulatornih reformi. One se tiču zaštite investitora i stabilnosti, ali unutar toga stvorili smo rođeni priručnik koji se tiče jedinstvenog tržišta i sada se moramo osigurati da se ono, da se o njegove odredbe provode i isto to nadzirati u svih 28 zemalja članica. Hvala Peter Zimon. Hvala vam. A, kolegica Ferrera je ovo već e, spomenula prije dva tjedna u odboru Ekom. Spominjali smo opći proračun e, za 2017. Spomenuli smo njegov utjecaj koliko dođe Dakle, koliko ga povećamo, vi biste onda mogli ispuniti svoje zadaće, dakle, skupljenje podataka i te infrastruktura kako e, vi obavljate, dakle, to prikupljenje podataka i to me dovodi do mog idućeg pitanja. Koliko ostanemo na ovoj razini financiranja vaših e, institucija, možete li nam reći što možete učiniti na dugoročnom planu? E, mislite li da ove zadaće koje vam zadajemo, da je njih sve više i više, možete li ih ispuniti? Možete li dobro obaviti posao što je potrebno kako bi se dobro obavili svoj posao kada je riječ o financijama? I još jedno pitanje vezano također uz financije, tko će sve to platiti? Htio bih čuti e, mišljenje svo trojice, što mislite o prijedlogu odbora Eko, kada je riječ o doprinosu nacionalnih agencija, već imamo e, sustav naknada, sudionika na tržištu, ali to nije dovoljno. Dakle, trebale, bi trebalo biti doprinos europskog proračuna i dakle zajedno sa ovim naknadama sa sudionika na tržištu. Hvala vam. Izvolite. A sada Evo, nekoliko reakcija na ovo što ste rekli. Prije svega, kao što znate, e, trenutno komisija, odnosno povjerenik Hill, revidiraju način na koji se financiraju europske nadzorne agencije i pokušava poboljšati financiranje e, te tri tijela. Važno je da se smanje i mogućnosti sasvim eliminiraju izdvajanja u tu svrhu koje daju nacionalna tijela, što nije niti pravedno, niti e, zaista u redu jer e, na taj način se uzuzimaju sredstva nacionalnim tijelima. A zapravo ne radi se toliko o tome da se prebacuju odgovornosti državnog na nacionalne E, vlasti. Prema tome, ako se e, trebalo bi se iz toga pokušati naći način da to više ne financiraju nacionalne vlasti, a što se nas tiče, to bi se trebalo napraviti što je prije moguće. Ipak, ne smijemo smetnuti e, suma da je donošenje zakona izuzetno važno, ali provedba i to svakodnevna je nešto što je već polovina obavljenog posla. Prema tome, ako se taj dio ne može ostvariti, onda će se mnogi ciljevi samog regulatora mm, neće se ostvariti. Hvala. Ako nema još dodatnih eh, odgovora, onda dajem riječ eh, sada po Case Wimbledon. Hvala. E, čudi me, ja imam eto i drugo pitanje. To me malo iznenađuje. Prema tome, sad ću postaviti pitanje za koje sam mislila da neću, neću imati vremena postaviti, a to je za gospodina Enriju. Što se tiče um, svog dosjeja CSDR-a, koja se do sada nije spomenula, jer znam da na mnogim drugim stvarima radi EBA e već puno, ali znate da Europski parlament se uvijek bavio pitanjima ovog riskantnog kapitala, a vijeće ne želi da se CSD odvoji od bankovnog kapitala. Mi ipak e, ne, dijelimo to mišljenje i mi mislimo da bi se to trebalo uključiti u kombinirani model. Zanima me da nam EBA objasni kako ste radili na tom važnom RTS-u i e, kako e, se odnosite prema državama članicama i što ćete to napraviti na ovoj e, kada dođete do druge razine. Isto tako me zanima u kojim ćete vremenskim rokovima to ostvariti. Hvala. Točno je da su ta pitanja za nas prilično teška. Odlučili smo se, kao što znate, bili za javnu raspravu i e, predložili smo kriterije za izračunavanje kapitala za CSD i e, davanje dakle koji obavljaju financijske usluge. Dobili smo povratne informacije za vrijeme te javne rasprave, a e, sada radimo na izradi završnog prijedloga kojeg ćemo uskoro dovršiti. Nadam se da ćete već ovog mjeseca ili najkasnije sljedećeg mjeseca moći već glasati o tome. Bilo bi mi drago eventualno bilateralno da o tome više razgovaramo. Međutim, što se tiče ključnih momenata, bitno je dakle E, da je najvažniji aspekt svega toga su valute i kako da se zahtjev e, iznijansira vezano za valute u kojima radi. To je zapravo vrlo stručno pitanje i mi želimo dobro pokriti sve one valute e, koje su izložene ovim pitanjima CSD-a. Hvala. Eva Paunova ima riječ. Hvala. U posljednjih nekoliko mjeseci sudionici na tržištu i drugi e, su se bavili pitanjima espinog prijedloga o MIFID-u 2 gdje se kaže da traderi moraju i jasno e, objaviti što osim sve likvidnosti i isto tako vezano za obveznice i obvezu transparentnosti. Ja zapravo mislim da se na taj način ne priznaje dinamična priroda likvidnosti i u tom slučaju nedostatak transparentnosti e, bi e, Mm. odnosno prevelika transparentnost mogla bi imati negativne efekte. U svakom slučaju, kako ćete vi odrediti koje su ovog mjeseca obveznice koje jesu i koje nisu likvidne? Hoćete li omogućiti odgovoriti na ono što od vas traži sektor i hoćete li e, moći e, istovremeno balansirati između likvidnosti i transparentnosti? A ako se pak taj sustav ne prihvati, što biste vi predložili kako sektoru, tako europskim institucijama? Točno je to što kažete da je transparentnost obveznica jako važna za MIFID 2 i MIFIR. E, ESMA je od uvijek smatrala da transparentnost i likvidnost na tržištu obveznica drugačija od e, tržišta dionica jer se obveznicama puno manje trguje nego li e, dionicama. Prema tome s obveznicama mora puno pažljivije postupati. Ako e, nema likvidnosti ili vrlo ograničena likvidnost, onda transparentnost zaista može jako ograničiti likvidnost ako se transparentnost unese u nelikvidni dio trgovišta obveznicama. E, Europski parlament e, nam je na to ukazao. Želim naglasiti dvije stvari. E, su zakonodavci žele da mi i unesu više transparentnosti u tržište obveznica. Mislim da je točno da ako se to napravi mm, oprezno, da će transparentnost čak dovesti do veće likvidnosti jer će ulagači više htjeti sudjelovati na tržištu. Mi pažljivo pokušavamo to iznijansirati i e, sada e, mi zapravo e, puno na tome radimo. Ono što je bitno shvatiti da će se samo tek za jedan mali, mali dio smatrati likvidnim i prema tome će samo taj mali dio biti podvrgnut zahtjevima za transparentnost, otprilike 5% obveznica. Za slučaj da nenadano ili e, sasvim slučajno dođe do nekih negativnih posljedica, dobro je što tehničke standarde možemo revidirati i budemo li to učiniti, opet ćemo doći pred odbor Ekon da bismo razgovarali o reviziji tehničkih standarda. E, hvala, von Hvala. Ja se želim e, nadovezati na pitanja što su ih postavila i e, kolegica Danuta Hubner kao i kolega von Weizsäcker. A to je e, ponašanje samih rezultata. i samog prinosa. Zapravo ono što me zanima, da li se bitno traži prinos. Da li to bitno traže osiguravajući zavodi i e, investicijski fondovi. Što se pak tiče mirovinskih fondova i oni koji se bave životnim osiguranjem, da li su oni što se tiče pasive davali određene e, rabate? Kako se e, na taj način snižava cijena tih te dugoročne pasive koja zapravo na taj način e, šteti ove probleme sa likvidnosti. I još jedno pitanje. Vi ste zajednički sastavili izvješće o rizicima i ranjivostima. Kažete da treba imati čvrsti fleksibilan pristup osiguravajućim i mirovinskim fondovima, što zvuči jako lijepo. Mene zapravo zanima što znači taj vaš holistički fleksibilan pristup. Da li to znači da nadzorna tijela trebaju imati veću fleksibilnost što se tiče e, popusta ili pak što se tiče razine solventnosti ili pak e, dugoročno izračunavanje same razine solventnosti. Ukratko, recite mi što ste pritom mislili. Hvala, vaše pitanje je naravno vrlo važno. Što se tiče samog prinosa, e, mi smo e, promatrali prinos kako kvalitativno, tako i kvantitativno. Kvantitativno brojke koje smo do sada raspolagali je, zapravo moram reći da smo predvidjeli da do kraja godine prikupimo podatke koje će puno više odražavati stvarno stanje stvari oni e, brojke do sada ne ukazuju da je došlo do e, problema što se tiče razine ulaganja od strane osiguravatelja. Što se tiče dijaloga s sektorom i e, sa ulagačima vidimo da se sada na planu osiguranja javljaju ulagači koji nisu tradicionalni bilo da se radi o kreditima, e, neke direktni elementi kredita s bankama i infrastruktura se oporavlja. Dakle, nadamo se da ćemo do kraja godine imati konkretnije podatke kako, ćemo to, kako bismo o tome dali jasniji odgovor. Što se pak tiče te pasive i solventnosti 2, sve to dio je eh, režima solventnosti 2 koji ide ka Omnibusu 2. Dakle, radi se jednom režimu koji je puno više u skladu s tržištem. E, Ovako jedna niža stopa, to je jasno da takva konačna stopa ne može biti stopa koja će se stalno mijenjati. Potrebno je da ta stobe bude e, bude stabilna kako mi smo izbjegli procikličnost. Što se pak tiče naše pripreme prema solventnosti 2 i rizicima, e, mi ćemo koristiti ta konačnu stopu koja je da bi se e, kalibrirao cijeli e, taj sustav. A o tome se izjasnio parlament kada govori o omnibusu 2. Istovremeno bavimo se pitanjima metodologije koja se koristi e, za, e, za izračunavanje UFR-a, a s time ćemo nastaviti 2016. godine. Revidirat ćemo metodologiju, pogledat ćemo koliko godina trebamo uzeti u obzir prilikom uzračunavanja, koje faktore koristimo i kako proučavati stvarnu inflaciju i stvaran povrat. To je nešto što sada revidiramo. Ali istovremeno na taj način želimo izbjeći rizike. Drugim riječima, neželjene posljedice prelaza sa solventnosti 1 na solventnosti 2. I e, dakle, e, gledamo to na osnovu e, elemenata i starih studija učinka solventnosti dva stopa koje se tamo navode. Što se pak e, tiče e, ove pasive, to ono što više govorite, više se odnosi e, na bankarski dio, a manje na osiguranje. Treba dakle vidjeti kako će se nadzirati situacija E, a što se tiče i OPE, ne postoje analiza solventnosti u samoj direktivi za sada. Mi radimo sada na holistički stav solventnosti e, kako bismo za mirovinske fondove unijeli stvarno jedan element e, stvarnosti, jer kakva je stvarnost? Dugoročne obveze, ako želite biti realni, postoji samo dva načina da se to financira ili se izdvajanja povećaju ili e, se e, same e, mirovine smanje i ne možete imati jedno to, to je samo tako. A što se tiče naših dugoročnih angažmana, uzimamo ih u obzir, ali kako bismo donosili odluke, moramo raspolagati brojkama i to na jedan realan način. I to je ono što mi zovemo holističkim pristupom e, mirovinskih fondova. I na kraju, Petar. Hvala. Evo moje posljednje pitanje. Za gospodina Enriju, 14. travnja ove godine gospodin Falkas i izvršni ravnatelj bio je na sastanku našeg odbora i govorili smo o prijedlogu tehničkih standarda za provedbu u ono vrijeme za mene je bilo bitno kako se, se bavimo sa malim agencijama za kreditni rejting, e, a za razliku od onih velikih. Jer norme govore o kapitalnim zahtjevima. Ono što je tu bio problem jest kada se procjenjuje rad kreditne agencije, agencije za kreditni rating, jest, dakle, hoćemo li imati izravnu transpoziciju, ili će pak agencija za rating biti u mogućnosti da da ocjenu trostrukog A. Budemo li imali minimalni prag u e, tehničkim e, standardima, onda neće biti u mogućnosti se pojaviti na tržištu zato što neće imati taj minimalni prag koji se zahtjeva. Zanima me je li se situacija poboljšala, je se to popravilo, jer ovakva situacija dovodi male e, rating agencije u lošiji položaj, a mora se razbiti dominantna pozicija na tržištu velikih kreditnih agencija. Još jedno pitanje. Da li razmišljate o mogućnosti da se uvede jedan tranzicijski period prilikom kojeg te male agencije će moći prikupiti nužne podatke? Da li ste to predvidjeli? Hvala. Hvala lijepa na, ovo pitanje. Naravno, radi se o jednoj vrlo delikatnoj temi Raspravili smo o tome, dakle i nakon vašeg pisma, raspravili smo o tome i s komisijom. Što se pak e, tiče bonitetnog stanovišta, e, ti zahtjevi zahtijevaju da se itekako dobro prouči rizik. Što je procjena polja, e, to su i rezultati bolje za nove agencije za rating, teško će možda biti ispuniti zahtjeve i naročito dati rating među najboljima. Ne bi e, trebalo imati e, ograničenja za rad tih tijela, međutim jasno mi je da neke agencije, da će nekim agencijama to e, otežati posao. A ova ideja da im se da jedan e, period e, tranzicijske prirode će biti nešto e, što smatramo dobrom idejom. E, to će se napraviti kada kreditne, agencije za kreditni rejnik budu budu radile e, na prikupljanju podataka i mi zapravo razmišljamo kako da im tu olakšamo posao. Ako mi dopustite, reći ću da se mi e, zapravo međusobno usklađujemo po tom pitanju jer ćemo takav isti tranzitski period primjenjivati i u Solventnosti 2. Hvala lijepa. Zahvaljujem se Stevenu, Andreji i Gabrielu na ovom vrlo dobroj razmjeni mišljenja. Teško mi je uopće e, sažiti i nabrojiti sve ove važne teme koje su se pojavile tijekom naše rasprave. Želim naglasiti samo jedno, a to su resursi. Mislim da sve ono što ste rekli kao i sama priroda vašeg rada zahtijevaju od nas da vas u potpunosti podržimo u vašem radu. Želimo ostvariti ciljeve, e, zaista mislim da moramo imati sustav europskih nadzornih agencija koji će biti financiran na odgovarajući način. Hvala lijepa, nastavit ćemo s dijalogom. Hvala dakle još jednom na ovoj jako dobroj razmjeni mišljenja. total state. You're saying that the purchases could be sold. Okay. If you send me the letter, then uh, this point on the... Uh, so, I will go quickly to the announcement. Dobro, preći ću brzo na objave, zatim glasanje. Podsjetio bih sve na zajednički sastanak odbora sljedeći četvrtak ujutro od 10 do 12.30 gdje ćemo zajedno sa odborom takse imati razmjenu stajališta sa Jean-Claude Junckerom, Pjerom Moskovicijem i Margaret Vestager. Tema će biti oporezivanje, jasno. I isto tako sutra od 3 do 5 popodne imat ćemo razmjenu stajališta sa predstavnicima nacionalnih parlamenta u kontekstu europskog semestra i izvješća o njemu. E, tijekom pauze za ručak uredit ćemo prostoriju tako da se može ugostiti naše uzvanike to će biti također e, važan trenutak dakle, za kontakte sa nacionalnim parlamentima. Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda, usvajanje e, nacrta rasporeda sjednica odbora Ekon 2016. Tekst ste već dobili i ukoliko nema nikakvih predigovora, smatramo ga usvojenim. Kalendar je onda usvojen, zahvaljujem vam i prelazimo na osmu točku, ponovno savjetovanje odbora. za osmu točku, dakle, došli do političkog sporazuma o direktivi o medijaciji koja sada ima novo ime. Mislim da je sveukupni rezultat za parlament vrlo pozitivan. Želim Werneru Langenu i cijelom pregovaračkom timu čestitati na tome. Sada ćemo poimenično glasati u skladu sa našim poslovnikom, prije čega e, će u ime gospodina Langena Burkart Balc dobiti riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodin Langen je na putu za Brisel, za glavi u prometu, pa me zamolio da kažem par riječi njegovo ime. Bit ću kratak, postignuti kompromis za posredovanje u e, osiguranju je nešto čemu možemo dati svoju podršku. Zahtjev parlamenta za minimalnim standardima za zaštitu potrošača u obliku zahtjeva za informacijama e, i za registracijom posredovatelja u osiguranju je ispunjen i to mislim da je vrlo dobra stvar. Ich još bismo se mogli dotaknuti cijelog niza točaka, no mislim da svi želimo prijeći na glasanje. Werner Langen me izričito zamolio da zahvalim izvjestiteljima u sjeni, osobito osoblju tajništva odbora Ekon, sa Taši Maliki, i zamolio dakle vašu podršku za ovaj kompromisni prijedlog. Hvala. Hvala, pridružio bih se čestitkama gospodina Langena i zahvalama tajništvu na izuzetne podršci koju su nam pružili. Dakle, svi ste primili dokumente i možemo odmah preći na glasanje. Najprije ćemo imati probno glasanje. Glasanje je otvoreno. Vote Ok. Glasanje je zatvoreno, dakle sve funkcionira. Možemo sada otvoriti glasanje. Glasanje će biti poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 35 za, 4 suzdržana. Odličan rezultat. Zahvaljujem. E, na plenarnoj ćemo također morati potvrditi ovaj sporazum u prvom čitanju o direktivi o osiguranju. Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Dakle, nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Bavit ćemo se pripsom. Pervanš Berdez će imati riječ. Dakle, ovo je deseto e, raspravljanje o nadzoru koje će nam omogućiti razmjenu stajališta između nadzornih tijela i komisije te parlamenta. Naravno, veliku važnost pridajemo tim mjerama. E, so the regulation uh, on... Dakle, danas ćemo se baviti eh, pripsom i ključnim dokumentima za investicijske eh, proizvode. Dakle, to je velik napredak što se tiče zaštite potrošača i za to je nužna eh, međusektorska suradnja. To je zapravo odličan primjer toga zbog čega je bilo odgovarajuće stvaranje zajedničkog odrobora ovih triju nadzornih tijela. Također se e, spominju u osiguravajućem sektoru e, tri važne ovlasti u skladu sa onima koje su uvedene kroz MIFIR. Danas bismo raspravili e, tehnički dokument koji je objavio zajednički odbor triju nadzornih agencija 23. lipnja o scenarijima i otkrivanju informacijama u ključnim dokumentima vezanim uz PRIPS. Dakle, tehnički dokument e, je želio dionicima dati priliku da komentiraju o određenim konkretnim tehničkim područjima vezanim uz e, rizike i informacije o troškovima. Konzultacije su zatvorene 17. kolovoza i e, koliko znamo trenutno nadzorna tijela procjenjuju zaprimljene povratne informacije i pripremit će nacrt tehničkih standarda koji će do 21. ožujka 2016. predati komisiji. Dakle, zanima nas kakvo je stanje situacija, kakva je sa ključnim elementima u tehničkim standardima i kakva su stajališta dionika u tom smislu. I ponovno Stevanu, Stevenu Majoru, predsjedniku Esme želim dobrodošlicu. On će imati također riječ u ime zajedničkog odbora nadzornih tijela i e, Sven Gentner je e, vršitelj dužnosti u općoj upravi FIZMA, a oboje sada pozivam da nam date kratki uvod i molimo da ne budete duži od 10, najviše 15 minuta oboje i tada će pregovarački tim o pripsu postaviti pitanja. Zahvaljujem. Steven? Ne, komisija će prva dobiti riječ. Izvolite, gospodin Gertner. Hvala vam, dame i gospodo, zahvaljujem što ste mi pružili priliku da vas obavijestim o radu nakon usvajanja regulative PRIPS prošle godine. Zamisao iza PRIPSA je jednostavna, svakodnevni ljudi štediše u Europi trebaju jasne informacije o troškovima koje plaćaju i rizicima koje preuzimaju tijekom svojih ulaganja. Ključni informacijski dokument KID po prvi puta će uvesti zajednički standard informiranja za sve oblike investicijskih proizvoda koje svoje isplate temelje na rezultatima imovine koju nije izravno kupio ulagač. PRIPS se primjenjuje na investicijske fondove, stvari poput životnih osiguranja i strukturiranih proizvoda, što se sve oslanja na kombinaciju financijskih instrumenata i koje imaju referentne vrijednosti koje pokazuju koliko će mali ulagači zapravo dobiti profita. Sve mogućnosti koje se ulagačima nude nakon 31.12.2016. moraju e, poštivati ova nova pravila. U svojoj suštini PRIPS pokušava smanjiti korištenje žargona i složenosti imati jedan ujednačen obrazac od najviše tri stranice i nakon dogovara vijeća parlamenta, Europska nadzirna tijela naporno su radila na tome da zajednički uvedu detaljnija pravila za e, ključni e, dokument s informacijama. Steven će vam zacijel dati još neke detalje o tome. Samo bih par trenutaka e, iskoristio da detaljnije objasnim dosadašnji rad Europske komisije koji pruža podršku nadzornim tijelama i dovršetku rada na pravilima za ovaj KED, KD i KID dokument. Kako bi dokument bio od velike koristi korisnicima, komisija je provela e, jednu studiju među potrošačima koja je pomno oblikovana kako bi se pružio konkretan uvid u to koji su najbolji načini izlaganja informacija e, koje oblike e, zapravo e, najlakše mogu razumjeti potrošači i pomno smo radili na tome da pokrijemo zemljopisno cijelu Europsku uniju, te da odrazimo različiti razvoj događaja na tržištima diljem Europe. Također, kako bismo se pobrinuli da ovaj dokument dobro funkcionira, studija je uključivala različite proizvode, dakle strukturirane proizvode, investicijske fontove, životna osiguranja i takozvana e, ugovore o životnim osiguranjima koje nude niz dodatnih e, mogućnosti za ulaganje. Studija još nije dovršena, no neke preliminarne rezultate već imamo. I bez obzira radilo se o riziku, scenarijima, o izvedbi, potrošači žele e, jasne pokazatelje koji su sažeti, ne žele previše detaljata, detalja niti kategorije a prezentiranje rizika je nešto što je bilo zapravo ključno za KID. Jednostavan indikator koji se već koristi za USIC je nešto što potrošači najbolje razumiju i tako bi se proizvodi klasificirali u kategorije rizika na ljestvici od 1 do 7, ovisno o cjelokupnoj razini rizika. Tu ne bi bila uključena nijakva daljna razlaganja na tržište ili rizike likvidnosti ili zajmova. Jedan važan sporazum u pregovorima o je da taj e, dokument ne, sadrži podatke o dosadašnjim rezultatima, već da se e, usredotočuje na scenarija o budućim rezultatima. Scenariji o rezultatima su najrazumljiviji kada se zapravo svode na net rezultate, dakle nakon odbitaka troškova. Potrošači također ne vole grafove, već rađe koriste tabele. I informacije o troškovima su nešto što zapravo potrošačima najteže za razumjeti. Potrošači su teško uspjevali razumjeti različite oblike troškova, jednokratne, povremene, trajne i na koji se način ih razlikuje. Oni žele jednostavno izlaganje i načelno se oslanjaju na cjelokupne iznose, a ne na razložene troškove. London Economics and Ipsos pro, koji je proveo studiju e, kaže da planiraju u listopadu objaviti ju i naravno na raspolaganju sam e, za bilo kakva pitanja studiji i zahvaljujem na pažnji. Thank you very much indeed, Mr. Gender. Now I give the floor. Zahvaljujem. Sada riječ ima predsjednik ESME, gospodin Major. Thank you, uh, Chair, and uh, indeed I will... Um, hvala. Da ću vam sažetak rada na pripsu u ime triju nadzornih tijela. E, naš kolega iz EIOPE će također biti ovdje kako bi e, pomogao e, sa pitanjima do kojih će vjerojatno doći na dolazećim minutama. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, zadovoljan sam što trenutno kao trenutni predsjednik zajedničkog odbora, triju nadzornih tijela, možemo reći o radu na regulativi PRIPS. Rad na ključnom dokumentu s informacijama je jedan od najvažnijih projekata koje smo do sada kao zajednički odbor proveli, osobito imajući na obzir, u, obzir, u obziru zaštitu potrošača i njegovu važnost. Mislim da će ovaj dokument biti najvidljiviji dokaz rada agencija za prosječnog građana Europske unije. Agencije su zapravo započele sa svojim radom još 2012. i intenzivirale svoj rad nakon političkog sporazuma u uredbi PRIPS u travnju 2014. Naglasio bih da je otvoren i transparentan pristup e, ovih tijela se pokazao u objavi dvaju papira, dokumenata e, koje se temelje na radovima iz sektora iz Eh, akademije i od samih eh, dionika tržišta. Još jedan aspekt koji bih naglasio je da nadzorna tijela eh, također profitiraju od rada Europske komisije i njihovog prikupljena informacija, kao što smo malo čas čuli. I ovako velika inicijativa za zaštitu potrošača e, ima za zadaću također povrat, prikupljanje povratnih informacija stvarnih potrošača. I svi se slažemo da će uspjeh ovog dokumenta zapravo koristi ovisiti o samom sadržaju. Nadzorna tijela su se do sada usredotočila na regulatorne tehničke standarde koje se upravo bave time sa rokom 31.3.2016. Međutim, tijekom našeg rada postalo jasno da postoji snažna interakcija između ovih standarda i onih koji se tiču revizije eh, dokumenta i samo završne verzije dokumenta. E, zato vas želim obavijestiti o tome da smatram da je bilo korisno uskladiti e, rokove za sve standarde na kojima e, ova tijela rade kako bi jedan sveobuhvatni paket mogao biti isporučen krajem ožujka. Formalno ćemo kontaktirati u zakonodavce o tom pitanju. Sada ću reći par riječi o tri najvažnije teme kojima se nadzorna tijela bave. Također istaknuo bih da se zapravo rasprave o ovim temama unutar nadzornim tijelama još uvijek provode i konačna odluka o tome što ćemo e, uvrstiti u konačni konzultacijski dokument još nije donesena. No pokušat ću vam dati što je jasnije moguće indikaciju smjera u kojem radimo, a nadzorna tijela naravno radi se svim vašim komentarima prije dovršetka našeg rada. Prije svega što se tiče e, informacija o rizicima, e, ćemo se baviti, zatim troškovima i zatim povratu investicija. Prije svega što se rizika tiče, jasno da indikatori rizika će biti jedan od javnih elemenata koje potrošači razmatraju tijekom svojih odluka o ulaganjima. Do sada smo se bavili najboljim načinom za prezentiranje tih indikatora i time da metodologija za izračun razine rizika bude odgovarajuća. Što se tiče prezentacije, načinom se vodimo povratnim informacijama e, testiranja potrošača koje sam spomenuo i u tom smislu najjednostavnije prezentacije se čini da su najučinkovitije. Što se metodologija tiče, tri pristupa smo iznijeli u nedavnom dokumentu, no još uvijek ih razmatramo. Jedan pristup koristio bi kvalitativne i kvantitativne kriterije, a drugi bi bili čisto kvantitativni pažljivo analiziramo povrat informacije e, na naš dokument o standardima kako bismo se pobrinuli da uzmemo u obzir cijeli niz različitih oblika pripsa. Naglasio bih da ne postoji savršeno rješenje e, izazovima što se tiče e, informiranju o rizicima i da će uvijek biti određenih prednosti i nedostataka Što je lakše, jednostavniji način na koji se izlaže, to je manji rizik. Ali ako želimo prenijeti snažnu poruku o riziku, e, moći ćemo izgraditi povjerenje sa potrošačima i sigurni smo da će naš rad u ovom polju biti značajan korak u za sve investicijske proizvode. Preći sada na troškove. Znamo da mnogi potrošači ne polažu dovoljno pažnje na troškove kada donose odluke o ulaganjima. Iz te perspektive važno je da uredba PRIPS predvidi da se informiranja troškovima dovoljno jasno iznese. Također znam da se potrošači e, suočavaju sa procjenom troškova kada pokušavaju usporediti troškove različitih proizvoda koji imaju različite troškovne strukture. I sa tim izazovom se bavimo u našim tehničkim standardima koji se bave otkrivanju, e, koji se bave razotkrivanju informacija o svim cijenama. Za to koristimo sažetak, sažeti indikator troškova koji bi trebao uključivati eksplicitne i implicitne troškove, a važno je imati na umu jednokratne troškove i troškove koje proizlaze na trajnoj osnovi. Sigurni smo da ćemo moći e, značajno poboljšati transparentnost i poboljšati e, uvjete za različite proizvode. Što se općenito tiče rada na pripsu, moramo imati na umu i posebna obilježe određenih proizvoda. U kontekstu troškova dobar pristup je biometričke premije proizvoda za osiguranje. Tu u obzir moramo uzeti važnost informiranja ulagača, ali prepoznavanje posebnih obilježja takvih troškova. I još posljednja točka, objavljivanje informacija o potencijalnom povratu troškova unutar pripsa. Bavimo se takozvanim što ako scenarijima, pristupom koji se bavi najvećim vjerojatnostima i kombinacijom dviju. Prva opcija se bavi time da se pokazuje kako će proizvod e, rezultirati u cjelokupnom cijelokupnom životnom tijeku, a drugi pristup se bavi mogućnostima povrata troškova, odnosno zarada. U toj varijanti e, unutar ovog dokumenta neće biti nužno izloženi svi faktori. No, ulagači će malo teže razumjeti te informacije jer ponovno svodi se na to da bi jednostavnije informacije trebale biti učinkovitije. Nadam se da je ovo bilo korisno i rado ćemo saslušati vaše povratne informacije o našem radu na Bripsu. Hvala. Hvala vam gospodine Mejor. Sada ćemo dati riječ gospodinu Bajetu, Ne znam koliko će dugo govoriti, gospodin Niedermayer mora otići u 5 do 6. Dobro, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Krenem evo predsjednika jer ima važnu ulogu, ali pitanje je zapravo za vas. Što se tiče ključnih informacija za zakonodavce, radi se o tekstu koji Europski parlament želio uravnotežiti kako bi omogućio da mali ulagači imaju kompletne informacije vezano za mnoge složene e, vrste ulaganja za koje su vezani različiti rizici. E, pregovarači Europskog parlamenta su htjeli da ključni elementi E, omoguće dakle ne samo da se dobiju informacije, već isto tako e, da se treba e, zapravo da oni dokumenti koji se razrađuju nisu bili usmjereni na to da E, ulagači dobiju informacije, već da oni koji prodaju različite investicijske proizvode naprave profit. Prema tome mi smo tražili da se dokumentacija napravi na drugi način, da se uvijek kaže koji je rizik za nju vezan. Dakle, e, ovaj pristup će se zasnivati na izračunavanja rizika za svaki pojedini financijski proizvod. Europski parlament je tu zatražio da se E, zna da bivše performanse pojedinih proizvoda e, ne trebaju, dakle, nisu te koje daju e, indikaciju rizika, već ono što daje pravi pokazatelj rizika jesu sadašnje cijene. Dakle, Europski parlament se zalaže da se da kompletna informacija gdje bi ulagači mogli znati kakva su točna predviđanja za razvoj tržišta i, u, i izračunati i eventualni gubitak koji mogu imati. Što vi mislite o takvom pristupu, što mislite o standardizaciji i o nadzoru informativnih dokumenata koji su vezani za ovaj pristup? Hvala vam, izvolite Hvala vam ja ovdje govorim e, u ime kolegice Pjetkajnen i molim vas da svoj odgovor upitite, da da svoj odgovor upitite njoj. Vas želim zahvaliti na dobrovoljnom poslu. Ovo je zakonodavstvo koje prve razine, ona se slaže da ovdje imamo tri različite vrste rizika. A što se tiče prezentacije, ona misli da bi bilo dobro ako bi se to predstavilo u jednom grafu kako bi se to lako razumjelo. S druge strane važno je i pitanje rokova, dakle i kako se mijenjaju indikatori rizika tijekom vremena, to bi se trebalo naći u ovim modelima. U tim dokumentima se mora naći i rizik vezan uz te proizvode u dugoročnom razdoblju, te se mora vidjeti kako to utjecalo na cijene dionica te tvrtke to se onda ogleda u cijeni pripsa. Um, također važni su dugoročni pokazatelji, treba to uzeti u obzir kada se rade indikatori rizika kako bi ih razumjeli građani. Povezano s ovima htjela bih pitati na koji način su se vizualizirali ovi indikatori, imali je analiza vezano uz to. Što se tiče scenarija performansi, kako ih prikazati u odnosu na troškove, i zastupnica ne smatra da bi se ova dva pokazatelja trebala naći jedan uz drugi. Također važan je kumulativ učinak troškova, kao što je već spomenuto, da se prikažu na način da budu jasni potrošačima. U prošlosti smo vidjeli da kumulativni da kumulativne troškove, su kumulativni troškovi bili nešto što građani nisu dobro razumjeli. Nekad nije lako ustanoviti koliki će biti ukupni troškovi vezano uz pripse, kako je sam misli to prikazati na učinkovit način, dakle da se obuhvate kumulativni e, troškovi i e, vezano za odgovore molim vas da joj se javite Hvala vam kolega Niedermayer. Riječ ima zastupnica Swinborn. Hvala vam. Ja govorim ime Sajda Kamala koji nažalost danas nije mogu nazočiti sastanku. Ne bih htjela da ova nenazočnost članova odbora znači da nisu zainteresirani za zaštitu potrošača vezano uz ovaj dosje. I nadam se da ova nenazočnost ne pokazuje kakav je naš interes za ova pitanja. Međutim, ja sam od e, kolege Kamala dobila upute, a veliku većinu, veliku većinu ste već obuhvatili u svojim e, pitanjima. Međutim, jasno je da je cilj koji svi imamo za e, dokument pripsa, da to bude dokument koji će moći formirati investitori diljem Europe. Činjenica je da već održavate drugu javnu raspravu to pokazuje da se zalažete da se ovo riješi na dobar način. Htjela bih vidjeti još jednu takvu javnu raspravu kad budemo dobili konačni nacrt. Tu ćemo dobiti povratno mišljenje testne skupine potrošača. To je koristan postupak i vidimo da ste već dobili korisne rezultate iz te analize. Također htjela bih da nam se predstavi konačno izvješće vezano uz ovaj dio zakonodavstva. da bi to bilo korisno u odnosu na drugo zakonodavstvo kojim se bavimo i kojim pokušavamo razumjeti kako i zašto investitori donose odluke o određenim financijskim proizvodima. Također, htjela bih da taj ovaj ključni informacijski dokument bude mm, važan, da bude dobar, Konzultacije pokazuju da su potrebno do ovom dokumentu važno prikazati jednostavne brojeve, trebamo se kloniti maskiranja, sakrivanja troškova jer su to informacije one koje potrošačima trebaju i upravo to treba biti prikazano na jednostavan, lako razumljiv način, treba biti jasno, dakle, transakcijske cijene, naknade, naknade za menadžere, i tako dalje. Potrebno je dakle i da to bude dostupno malim investitorima. Kada govorimo o MiFidu i njegovoj povezanosti s ovim dosijeom, dakle, ona treba, transakcijski troškovi trebaju biti na minimum kako bi se jamčila učinkovitost, ali ovaj broj se ne bi trebao koristiti kako bi se donosila ocjena o tome koji je investicijski proizvod najbolji. Nadam se da će te mi izaći u susret, da ćete iskoordinirati delegirani akt o otkrivanju podataka iz MIFID-a u vezi sa PRIPS-om. se da će se osigurati ta konzistentnost. Pokušavamo razumjeti koji će se proizvodi ovdje obuhvatiti, tu je potrebna bolja definicija, dakle koje će biti područje primjene, to će biti od koriste i konačno pitanje. Kolege Kamala, vi ste ga već djelomično pokrili kada se govorili o klasama rizika, on je prepostavio da će se to osnovati na, da, da će to biti bazirano na jednostavnom prikazu. Dakle, Važno da imamo jednostavne kategorije koje će biti lako razumljive, kategorije rizika, ali potrebna je i dodatna analiza kako bismo vidjeli koji su troškovi za one koji izrađuju ove proizvode. Dakle, ponovno pitanje troškova vezano za one koji izrađuju ove proizvode. Hvala vam. kolega Gigold. Hvala vam. Ograničit ću se na ono što još nije rečeno. Hvala vam što se bavite ovim. Imamo dokument bavimo se dokumentom od tri stranice, obrazice od tri stranice, njemu smo već posvetili 160 stranica dokumenta. Važno je da ovaj dokument bude kratak i jasan i On će zakako poslužiti da se uklone loši proizvodi sa tržišta i da se zasigurno nalazite pred velikim izazovom. Htio da svojim opcijama nađu predstavljeni i troškovi. Dakle, kad je riječ o prinosima, Dakle, što je sa prinosima ukoliko dođe od njihovog smanjenja, nije jasno razumjeti mehanizam troškova vezan uz njih, htio bih e, čuti što su potrošači rekli o tom pitanju i pitati vas hoćete li napraviti nešto jednostavnije, dakle pitanje vezano uz smanjenje bogatstva Dakle, svima jasno kada govorimo o akumulaciji istoga, ali kada govorimo o prinosima, mm, važno je pozabaviti se i ovim pitanjem. Kada govorimo o rizicima koje su koristi od ulaganja, to je jedna od podtočaka koja bi se trebala naći u KID-u, dakle u tom dokumentu. Treba biti analizu performansi, dakle koje su pretpostavke korištene za njihovu izradu u skladu sa zakonodavnim tekstom prve razine. Dakle, ovaj scenarij performansi može biti nešto izuzetno komplicirano. Te me zanima kako ćete se osigurati da je moguća usporedivost različitih scenarija koje daju na raspolaganje izrađivači financijskog proizvoda. Dakle, koji će biti standardizirani kriteriji kojima ćemo se osigurati. Vidim da se komisija smješka, očito da su shvatili šalu. Zanima koji će biti standardizirani kriteriji i kako se osigurati da su oni doista učinkoviti. I sada vezano uz pitanje rizika, jeste napravili testiranje vezano uz probleme kredita i likvidnosti koji su ishodi. Ako sam dobro razumio, bavili ste se dvama glavnim pitanjima od strane ESA, odnosno nadzornih tijela, dakle pitanje održivog investiranja investiranja, jer to tržište još uvijek e, raste, to je bilo od interesa za parlament, potrebni su jaki dokazi da bi se reklo za nešto, da bi se tvrdilo za nešto da je održivo. Htio bih vas, e, htio bih zato pozvati komisiju i potom Europska nadzorna tijela da počnu raditi na odgovarajućim delegiranim aktima jer mislim da će ESA to moći e, napraviti kada im njihov zadatak bude do kraja jasan. Mislim da je ovo ključno kako bismo bismo ohrabrili tržišta. Hvala vam e, gospodine Gigold. Dobro, ako sam dobro razumio, ja trebam odgovoriti na posljednji set pitanja, dakle kada je riječ o povratu prinosa i o troškovima studija s potrošačima je pokazala da su ove mjere bile lako razumljive. Mislim da nemamo jasan rezultat kada je riječ o povratu prinosa ili pokazateljima koji su poželjni. To je nešto čime ćemo se morati dodatno pozabaviti. I morat ćemo pokušati pronaći način kako s tim izaći na kraj zajedno sa europskim nadzornim tijelima. Dakle, standardiziranje, scenarij performansi, to ću ostaviti kolega i Majeru iz ESE. Kad je riječ o drživom investiranju, to znao, postoji nešto u tekstu Pripsa i mi se bavimo time, o tome smo već razgovarali, biti će već sada u KID moguće uvrstiti, informacije o ovome i time ćemo se morati kasnije baviti i nadzirati. Mi trenutno to analiziramo, mu i klauzulu reviziji koja bi nam mogla pomoći obaviti ono što se još mora obaviti u ovom sektoru. Hvala vam, gospodine Kenner. E, riječ ima gospodin Mejer iz Vese. Za početka ću dati nekoliko općenitih primjedbi. Evo, najprije ono što je sasvim jasno, te informativni dokumenti kidovi moraju biti upravo oni informenti, dokumenti koji trebaju biti sačinjeni da se dobro informiraju ulagači, a ne da prodaju proizvod. I prema tome jako se želimo usmjeriti na informiranju ulagača koji će na taj način raspolažući činjenicama donijeti pravu odluku. Većina komentara koje ste rekli je komentari koje ćemo uzeti u obzir u našem daljnjem radu. Čitav niz komentara ukazuju upravo na ono što smo i mi već uočili. Sve mora biti što jednostavnije i kompletnije, ali istovremeno moramo znati da što se više informacija daje, da se često izgubi najvažnija informacija neki e, ljudi kada govore o rizicima kažu treba se staviti jedan jasni rizik, a ne da se sve to dijeli u rizike tržišta, kredita i tako dalje. Isto vrijedi i za troškove i naročito biometričke troškove koliko košta osiguranje. To je nešto što sasvim drugačije vrsta troška od troška vezanog za proizvoda. S jedne strane želite ulagaču dati e, sveukupne informacije jer će se ta sveukupna informacija odnositi na količinu novca koju će morati izvojiti, a s druge strane biometrijski trošak je nešto što je sasvim druge prirode od inherentnog troška samog ulaganja. Dakle, moramo biti specifični, moramo sve e, E, dati na cjelovit ovaj način, ali pritom ne smijemo izgubiti one ključne informacije upravo za ulagača. Mi ćemo objaviti e, nacrt tehničkih standarda u e, studenom prije finalizacije u ožiku sljedeće godine. Što se pak tiče područja primjene, jedan od otvorenih pitanja s pravne strane jest hoće li se ili neće uključiti e, derivati, e, još e, nismo donijeli odluku o tome. Što se tiče pitanja održivosti, održivost će naravno biti jedan od pokazatelja koji će biti dio informativnog paketa. Naravno treba vidjeti hoće li to biti jedan održivi proizvod, zato što sada nemamo mandata. Moramo zapravo to riješiti s komisijom, moramo vidjeti trebali li mi raditi na pitanjima e, održivosti e, i trahtjeva za održivosti. a onda e, trebamo pogledati kako je ovo pitanje vezano za smanjenje prinosa. Čini se da je to važnije od mjerenja sveukupnog troška jer e, zapravo inače još nismo donijeli također konačnu odluku o tome. Hvala lijepa. Oproste, naravno, možete se javiti. Pokrili ste veliki e, broj tema o kojima bismo mogli više govoriti. Mislim da ne iznenađuje što imamo stotinu stranica e, koje pripremaju dokument od tri stranice. Zapravo radi se o stvarno o nečem što je prava novina. Mislim da e, do sada nismo nikada imali pokušaj da se napravi nešto toliko sveobuhvatno koliko bi koštali, koliko bi bili troškovi i koji su sve rizici uključeni. Što se tiče gledanja e, o tome koje rezultate e, se daju, treba naravno raspraviti e, rizike, a što se više uđe u detalje, češće se treba i e, revidirati dokument. Prema tome, ono što je stvarno teško kada se izrađuje takav dokument je naći pravu mjeru. Mi e, znamo da e, moramo vrlo, vrlo jasno e, naznačiti i konkretno propisati kako trebaju izgledati različiti scenariji, dakle pozitivan, srednji, negativan. Hvala lijepo Nitko od kolega se više ne javlja za riječ. Prema tome zaključujem e, da e, sada e, kolege iz europskih nadzornih tijela će prirediti te prijedlog dokumenta i uputiti za komisiji 30. svibnja. Time smo završili točku 9. današnjeg dnevnog reda. Sutra počinjemo sa 10. točkom E, dnevnog reda i e, time zaključujem današnji sastanak. Hvala.